Dear participants, uh, could you please... Dragi sudjenici, molim vas da sjednete na svoje mjesto. Sada ćemo započeti s javnom raspravom. I u skladu sa Međunarodnim danom žena, sprečavanje nasilja nad ženama, želim najprije svima zahvaliti što ste tu cijenimo vaše brojno prisustvo, jer je ovo doista važna stvar. Odbor koji predsjedam, odbor za prava žena i rodnu jednakost, od ovog pitanja je napravio jako prioritetno pitanje u zadnjih pet godina i doista se veselimo tome da e, komisija iznese neke zanimljive korisne prijedloge. Tako da je za sve nas važno što smo tu. Najprije želim pozdraviti sve predstavnike nacionalnih parlamenta. Jako smo sretni što su toliki zastupnici među nama i isto tako pozdravljamo zastupnike iz Europskog parlamenta. Želim pozdraviti i paneliste, govornike prvog, drugog i trećeg panela i naravno sve druge sudionike koji će sudjelovati u raspravi danas poslije podne sve do 18.30. Želim reći kako je jedan od glavnih razloga zbog kojeg naglašavamo nasilje nad ženama tijekom ovogodišnjeg obilježavanja Međunarodnog dana žena taj što je između oslo prošlog tjedna u Strasburu na plenarnom zasjedanju usvojeno jedno izvješće, tražili smo od komisije da iznesu sveobuhvatnu strategiju o sveobuhvatnom e, zakonu borbe protiv nasilja nad ženama. Mi smo već naglašavali ovaj, ovo pitanje. Prije tri godine je napravljeno jedno izvješće u kojem smo iste stvari iznosili i borili smo se da dođemo do tih rezultata, međutim za sad još u tome nismo uspjeli i kao što vjerojatno znate, ovaj parlament ne može sam ulagati svoje zakonodavne prijedloge, to samo komisija može napraviti i mi tražimo jedan sveobuhvatan zakon koji će pokrivati sve vrste nasilja nad ženama, ne samo neke vidove nasilja na javnoj raspravi vođenoj jutros e, iznesena je metafora e, da je nasilje nad ženama poput puzlice. Imamo različite dijelove puzle, jedna je genitalno sakačenje, druga seksualno nasilje i tako dalje. Dakle, ne može se uzeti samo jedan komad te puzle e, jer se ne vidi cjelokupna slika. Moramo ih sve spojiti kako bi se vidjelo doista o čemu se radi. Ovo je jako kratak uvod jer ja ne želim puno govoriti, s obzirom da imamo ograničeno vrijeme, tako da ćemo sad započeti. Da, također vas želim posjetiti, naravno da imate na raspolaganju prijevod na svim jezicima Europske unije, samo trebate pronaći odgovarajući kanal. Možete vidjeti svugdje oko nas brojeve i ime zemlje, tako da vas molim da posegnete i za tom uslugom ukoliko želite. I također želim reći da, nažalost, predsjednik parlamenta, gospodin Martin Schulz, nije mogao biti tu. Jako mu je žao zbog toga. No, s obzirom da je ovo pitanje tako važno, on će sudjelovati u našoj raspravi posredstvom video poruke koju ćete sada vidjeti i nakon toga ćemo prikazati jedan kratki video kojim ćemo predstaviti ovu temu, ali najprije ćete, imat, ćete čuti i vidjeti Martina Šulca posredstvom ove video poruke. Dear colleagues from national parliaments and Dragi kolege iz Nacionalnog parlamenta i Europskog parlamenta, dragi gosti, dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti vas i poželjeti vam dobrodošlicu u Europski parlament na ovaj sastanak u, za suzbijanje e, nasilja nad ženama. Kao i svaki put e, kada se radi o Međunarodnom danu žena, dobro je poboljšati našu suradnju. Žao mi je reći što je nasilje nad ženama, među kojem i nasilje obitelji i dalje e, prožima naš današnji svijet, među kojim je naravno i Europska unija ono ne poznaje nikakve e, socijalne, kulturne i geografske granice, to je užasno, krajnje neprihvatljivo i to je izazov za cijelo naše društvo. Mi moramo pogledati iskustva u državama članicama u sprječavanju i borbi protiv tog nasilja, vidjeti koji su pristupi koji najbolje funkcioniraju i zašto. Kako bismo napravili dobru politiku moramo raspolagati dobrim podacima e, koji će biti usporedivi u svih 28 država članica i e, to u suradnji sa e, Agencijom Europskih, Europske unije za temeljna prava. Mi smo već usvojili E, europski nalog za zaštitu i zakon o zaštiti žrtava. To su važne stvari, ali još puno toga moramo napraviti i sad smo odlučili iskoristiti svoje pravo da iznesemo e, samostalnu zakonodavnu inicijativu na europskoj razini. Molim vas da e, udružimo svoje snage, države članice, europske institucije i druga tijela da zaštitimo žene u potpunosti. Dame i gospodo, ispričavam se što nisam mogao osobno biti među vama danas i želim vam jako uspješno podne. Thank uh, Najviše hvala na ovome. A sada ćemo preći na drugi video kojim se predstavlja ova tema. Izvolite. Hvala. Dakle, tu se radi upravo o tome da se iznaču sredstva, da se bori protiv tih užasnih e, dijela i e, zloporabe temeljnih prava. Prije nego predstavim e, prvi panel, odnosno govornike, želim iznijeti nekoliko dosadnih administrativnih opaski koje su važne ukoliko želimo na najbolji mogući način iskoristiti naše društvo danas. Parlamentarci imaju dakle mogućnost da se prijave, da se jave za riječ. Rasprava će biti podijeljena u dva dijela. Prvi dio usredotočen je na iskustva i zakonodavstva na nacionalnoj i regionalnoj razini, a u drugom dijelu usredotočit ćemo se na strateške akcije na europskoj razini. Možete odlučiti u kojem od ova dva dijela želite sudjelovati, ukoliko se želite javiti, ali u svakom slučaju morate upisati svoje, morate se upisati. Naravno, možete se javiti i na jednom i na drugom dijelu. Što se tiče vremena govora, a sada vas molim da poslušate, ovo je jako važno, vrijeme govora ograničeno na tri minute. Ja ovo ne govorim jer sam zločest i jer želim prekidati vaše dobre misli, već razlog kojeg imam ograničeno vrijeme govora je upravo kako bi se svima pružilo mogućnost da se jave za riječ. Bio sam ovdje prošle godine, tad sam bio malo i tad smo i opet imali ograničeno vrijeme, ali sam mislio, pa dobro, ne želim, ne želim biti zločest, e, možda bi trebao biti malo mirni, tako da sam mnogima dao mogućnost da govore po pet, šest minuta. Rezultat je bio sljedeći. Mnogi, mnogima je bila uskraćena riječ i oni su bili kivni na mene, što razumijem. Tako da ću stvarno biti jako strog. Imate na raspolaganju tri minute, a tri minute znači tri minute. Ukoliko netko e, ko nije nacionalni zastupnik ili europski zastupnik, e, ukoliko se želi javiti za riječ, to će biti moguće ukoliko nam ostane vremena, ali imat ćete jednu minutu na raspolaganju, dakle jednu samo, a ne tri. Nadam se da e, razumijete sva ova zločista pravila ali ja jednostavno želim da što veći broj ljudi ovdje nazočnih nešto kaže. Tako da ću lup, lupnuti malo na ovaj mikrofon, možda... Dobro, na ovaj ili onaj način ću vam staviti do znanja da vam isteklo vrijeme. Tako da vas molim da se toga držite i isto vrijedi isto tako i za naše paneliste, govornike i vi imate ograničeno vrijeme iz istog razloga i vi trebate poštovati vrijeme govora kako bi ljudi poslije vašeg izlaganja mogli postavljati pitanja kad u jednom trenutku ću vam možda dodati papir u kojem će stojati da vam je preoslo samo dvije minute i ako niste završili morat ćete se snaći ipak prije skrave. Eto, to je bio ovaj dosadni dio. Ali prije nego započnemo s prvim panelom, želim zahvaliti nacionalnim parlamentima što su nam dostavili svoje pismene tekstove našem odboru. Najljepša hvala na tome. A sada ćemo započeti s prvim panelom iskustva i e, zakonodavstva na nacionalnom i regionalnom dijelu. Prva govornica je Banka Fernandez Oliver, e, Španjolska zastupnica za e, rodnu jednakost. Izvolite, imate maksimalno deset minuta. Imate riječ. Gracias, señor presidente. Puno vam hvala, gospodine predsjedniče. Dobar dan svima. Uvaženi zastupnici i zastupnice, dame i gospodo i pogotovo španjolskom izaslanstvu. Hvala vam što ste nas pozvali da u kuću evropske demokracije izložimo naš rad. Svi temelji koji se, dakle sve ono što o tome govore međunarodne organizacije su naši temelji. Dakle, bilo kakav oblik e, e, nasilja ili zlostavljanja žena. Htjela bih vam reći da se španjolsko iskustvo može e, opisati u jednoj riječi, zrelost. Pod time mislimo da je naša, e, time ne želimo reći da je na, u našoj zemlji svi problemi riješeni, no želimo reći da su pokrenuti politički postupci i to već dugo vremena i polako daju rezultate. No s druge strane, isto tako moramo priznati one aspekte i one izazove koji su još uvijek pred nama ili dakle koje još uvijek moramo osvojiti. Stoga zrelost Dakle, priznati da postoji čitav niz politika koje se provode već neko vrijeme i koje su vrlo često vrlo uspješne, isto tako priznati da, u, da postoji područje u kojima moramo još dodatno raditi. Najprije bih htjela vam prenijeti da je Španjolska predana ovom cilju. E, imamo dakle jedan povijesni tijek koji je počeo još u 80-ima reformom kaznenog zakona. U 90. se dogodilo nešto vrlo tragično, e, što je dovelo do javnih i privatnih posljedica. Jedna je žena koja je doživljavala nasilje od strane svog supruga i on je nakon nekoliko dana ju je ubio na nasred ulice. Nakon toga su se počeli javljati prvi planovi provedbe i to na način koji je eto sada postao E, nešto što se više ne može zaustaviti. Tako da, dakle, uz tu obvezu koju je naša zemlja preuzela da se potpuno iskorijeni nasilje nad ženama, moramo još naglasiti još jedan vrlo važan element kojeg sam spomenula jutros, a to je da ideja u Španjolskoj politika za iskorjenjivanje nasilja nad ženama, samo zbog toga što su žene, to je postala državna politika, to je pitanje od državne važnosti. Zakoni se odobravaju jednoglasno, parlamentarne rezolucije također. Posljednji akcijski plan vlade je uživao ogroman konsenzus u sektoru i udruženja žena su stalno prisutna u tim e, aktivnostima, zato što one su zapravo i prije toliko godine započele sa tim inicijativama. Stoga mislim da je prvi uspjeh naše zemlje to što je Španjolska e, javno izrazila obvezu da će se time baviti država, da će to biti pitanje od državne važnosti. Druga stvar, e, želim vam pokazati nekoliko e, publikacija koje se u Španjolskoj izdaju mjesečno ili godišnje o nasilju nad ženama. Jutro smo razgovarali o važnosti podataka u Španjolskoj. E, ne zataškujemo podatke, iako u nekim slučajevima e, su podaci koji nisu točni. No, podaci su nam potrebni zbog tri stvari. Prvo, da bismo znali dimenzije problema. Drugo, kao što je rekao sam predsjednik, kako bismo mogli usmjeriti javne politike. I treće, kako bismo provodili kampanju podizanja svijesti osoba koja ne želi vjerovati da se to događa mora pročitati e, podatke koje je objavila e, Agencija Europske unije za zaštitu ljudskih prava. I to je recimo u ovoj publikaciji. Treća stvar, kao što sam rekla, Španjolska još od 80. godina stvara zakonodavni okvir koji je vrlo čvrst i vrlo širok i uz to jedan javni sustav za pružanje zaštite i pomoći ženama te prevencije nasilja. U 80. smo reformirali kazneni zakon, od 2000. godine smo, su objavljena dva osnovna pravna teksta zakon kojim se regulira e, nalog za zaštitu iz 2003. što znači da žena nije tako mora napustiti obiteljsku kuću, već se može izdati rezolucija da 48 sati se moraju pokrenuti građanske, se moraju pružiti građanske kaznene mjere ženama i maloljetnoj djeci. I 2004. Španjolski parlament usvojio zakon pionirski zakon, to je dakle integralna zaštita protiv e, rodnog naselja. Na taj se način e, su se stvorili i posebni suci za to područje i posebne policijske snage i svaki dio se rješava na svoj način. I dakle to je obrazovanje, zdravstvo i e, mediji. Nedavno smo 2013. usvojili još jedno pravilo koje pruža besplatnu savjete i pomoć svim ženama koje prijave zlostavljanje. I u ovom trenutku se provodi reforma kaznenog zakona kako bi se upravo to o čemu smo govorili jutros to uključilo. Novi oblici nasilja protiv žene koji, i novi oblici tehnologije to će se također uvrstiti u kazneni zakon. E, četvrta stvar, to je još jedan uspjeh koji se odnosi na Španjolsku, je postojanje resursa, to su e, broj telefona 016 koji funkcionira već 15, 5 godina, 400 tisuća poziva i 24 e, sata na dan žene mogu potražiti pomoć. Telefoni E, koji se daju žrtvama, zatim pravo na pomoć pri traženju rada, te uvrštavanje u kvote za socijalnu pomoć kako bi se žene koje su bile žrtve nasilja, kako bi im se pomoglo. Zatim skloništa za žene, za njihovu djecu, to su samo neki od resursa koje Španjolska ima. E, resursi su e, veliki i u posljednjem akcijskom planu, dakle nacionalnoj strategiji za iskorjenjivanje nasilja nad ženama, to smo vam također donijeli, govorimo o više od 1,5 milijardi eura. U Španjolskoj ima isto tako jako puno e, dionika koji sudjeluju u tom zadatku. Znate da imamo decentraliziranu e, državu u kojem autonomne regije imaju svoje ovlasti, no postoji specifični organizmi i to je delegacija vlade za nasilje nad ženama koje se bavi tim pitanjima povjerenstva za e, rodnu jednakost u okviru parlamenta, zatim nacionalni observatori u kojem su prisutne, prisutna udruženja žena i to najrelevantnije, te lokalna tijela i naravno sudstvo i pravosuđe kroz e, specifični observatori. Peta točka. Nešto što nam se čini jako važnim u Španjolskoj. Svaki puta sve više se shvaća da ovo nije problem žena i da same žene koje se najlaze na javnim e, dužnostima ne mogu stati na kraj nasilju koje doživljavaju žene. I zbog toga je Španjolska odlučila uključiti sve više e, ostatak društva i to kroz što sam rekla, dakle industriju, e, obrazovanje, škole, sindikate i tako dalje. I na kraju sam vam htjela reći da evo ovdje imamo e, neke slike, dakle iz svijeta sporta, iz svijeta kulture. I na kraju sam vam htjela reći a, nekoliko riječi o posljednjoj kampanji koja je pokrenuta iz Španjolske. To je dakle e, kampanja Postoji izlaz. To su e, tražile same žene koje su žrtve nasilja. One su htjele pokrenuti tu kampanju i reći da iza nasilja postoji nada za različitim i drugačijim životom. Zato što u Španjolskoj podaci govore da 70% žena koje su bile žrtva nasilja su se uspjele izvući iz takve situacije. To vrijedi i za njih i za društvo općenito i naravno vjerujem za Europu i za svijet. Tako da moguće je izgraditi slobodno društvo, društvo u kojem nema nasilja nad ženama. Pred nama je još jako puno i izazova, koordinacije, E, posvećivanje pažnje najranjivim skupinama, prepoznavanje različitih oblika nasilja protiv žena, zatim stalno kontinuirana edukacija osoba kako bi se jasno mogla razaznati što je doista rodno uvjetovano nasilje. I eto, da dovršim, htjela bih vam još reći dakle, da postoji izlaz, i umjesto da stalno govorimo o borbi protiv nasilja nad ženama, ja bih radije da govorimo o izgradnji društva u kojem nema nasilja nad ženama. Hvala vam puno na pažnju. Thank you Najpša hvala što ste došli i podijelili s nama svoje vrijedno iskustvo o tome kako se bavite time u Španjolskoj. Najpša hvala na tome. Sada prelazimo na sljedećeg panelista, a tu se radi o gospođi Marije Ines Gomez Rodriguez Fontinja, sociologinja, koja je ravnateljica Oninja. Imate sada na raspolaganju maksimum 10 minuta. Izvolite. Boa tarde, meus senhores e minhas senhoras. Fiquei profundamente feliz ao ouvir aqui a nossa amiga espanhola. Dobar dan, dame i gospodo. Divno je bilo poslušati španjolsku kolegicu koja kaže da je potrebno izgraditi društvo bez nasilja nad ženama. Mislim da moramo govoriti o izgradnji društva bez nasilja nad ženama. Podijelit ću s vama svoje iskustvo radno iskustvo od više od 40 godina rada s mladima i ženama koje su se prostituirale. Tu se radi o ženama koje su se meni povjerile i rekle kako su došle u probleme, kako su, kak su bili njihovi snovi, kakav je... Govorili smo o životu. Sada radimo u udruzi Oninjo već 30 godina. Od 1975. godine. I prošli smo kroz duboko ukorenjene izmjene e, već e, od revolucije od 25. E, travnja 64. godine. Dakle, tu se radi o tome da je izvojevana sloboda, no istovremeno je postojala jedna realnost koja nije bila poznata. Ljudi, neki ljudi su živjeli na rubu društva, djevojke koje su nastojali doći do alternative, alternativnog rještenja i one su upale u mreže prostitucije. tu su bili problemi pederastije, zatim nasilja nad e, djevojčicama i njihova tijela su bila obezvrijeđena, podvrgnuta nasilju. I postojao je veliki raskorak između svijeta, fizičkog, stvarnog svijeta u kojem žive i onog svijeta u njihovoj glavi i Razmišljale su kako će njihovo tijelo biti napastovano, silovano u spavačoj sobi, ali će njihova duša ostati slobodna. Dakle, te osobe su bile bačene u e, u bordele i pomišljale su na samobojstvo, što raditi. I evo ga, godine prolaze, a i dalje postoje isti problemi. Te djevojke su govorile kako ne žive, već preživljavaju stalno nasilje. To su govorile, osjećale su se krivima, pitale se da li zavređuju uopće život. Živjeli su na rubu očaja. Neke sam e, upoznala u luksnim hotelima, u bordelima i one su svjedočile raznim događajima. Proživljavale su raznovrsne ponižavajuće stvari, iskustva kroz suze su prepričavale svoja teška iskustva. I tu se radi običnoj robi, malte ne. Pitanje ponude i protražnje. Žene se prodaju nekome tko ih hoće kupiti. I dosta često tu su sudjelovali neki posrednici, makroji, ljudi koji vode te bordele. Svi su imali neke koristi u toj trgovini. Jasno je dakle da klijent plaća i dakle to je ta psihologija, oni plaćaju, dakle riješe se plaćanjem osjećaja krivnje. Te djevojke su pretvorene u obične predmete u rukama muškaraca koji žele zadovoljiti svoje fantazije i prohtjeve. To su dobra koja se mogu višestruko koristiti. I to je nešto, to je fenomen koji, koji je zastupljen u svim, na svim razinama društva. To se može događati na, na ulici, u nekom luksuznom hotelu, bilo gdje. No, ljudi jednostavno očekuju da se vladate na isti način i to je bio to je percipirano kao neki socijalni status tih osoba e, ako bi išle u luksuzne hotele onda bi se očekivalo da se shodno tome i ponaša one su obične lutke marionete koje idu i kod onih koji su bogati i kod onih koji nisu bogati dakle bacalo ih se tamo amo tu se radi o jednoj duboko ukorjenjenoj kapitalističkoj e, mehanici, postupku ponude i potražnje. I tu nema nikakva protuotrova. Novac je jedina stvar koja je važna. Svjetska zdravstvena organizacija rekla je da je seksualnost nešto što bi trebalo predstavljati ljubav, delikatnost, nježnost. Međutim, ti ljudi su obična roba i njihova seksualnost, ovisno o tome kako je se koristi, može utjecati i na zdravlje tih ljudi općenito. Seksualnost bi trebala biti stvar koju će ljudi proživljavati ispune suglasnosti, a prostitucija devaluira sve te stvari na običnu robnu vrijednost. Ponuda i potražnja. Ništa više i ti ljudi su osjećali kako njihova tijela odlaze u svete spavaće sobe, ali kako njihova duša ostaje slobodna. I ljudi su osjećali sram, osjećali su se kao da su netko drugi. Eto, to su neka od osjećanja koja su ljudi prenosili. Da li su se stvari promijenile? Jesu. Ne, pona, ne postupa se prema svakome jednako loše, no još uvijek postoje bande koje trguju ženama i koje mogu dosta teško lobirati u određenim situacijama. Ne znam da li bi trojka mogla doći u moju zemlju i pokušati pomoći tim žrtvama, no prostitucija i dalje na snazi ukoliko ništa ne napravimo, ne poduzmemo, prostitucija će biti sve rasprostranjeni fenomen. Vidim da e, Europom dominiraju glavne financijske grupacije, vidim kako su ranjive žene i dalje žrtve prostitucije i na kraju ću reći Na kraju ću reći nešto za što mislim da je To Žene prolaze kroz vrijeme promjena. Međutim, moramo zaustaviti tu situaciju u kojoj nam naše tijelo ne pripada i ne predstavlja običnu robu koja je na raspolaganju klijenata. Moramo to zaustaviti. Hvala. Thank uh, Najljepša hvala što ste nam uh, održali ovaj jako emotivan govor, ali isto tako govorili o povezanosti nasilja, prostitucije žena. U nekim situacijama kada ste izgovarali svoje riječi, to je bilo poput poezije. Tako da vam najljepša hvala što ste bili tu. Hvala. Sada ćemo preći na zadnju govornicu. Tu se radi o gospođi Doris Lomoro, eh, članu italijanskog eh, senata i odbora za ustavna pitanja. Izvolite, imate 10 minuta. Najprije želim zahvaliti predsjedniku odbora za eh, prava žena i jednako spolova u Europskom parlamentu te kolegama zastupnicima što su postupili ovaj parlamentarni sastanak upravo u borbi protiv nasilja nad ženama i što su dali talijanskom parlamentu priliku da prikaže e, zakonodavnu situaciju u tom području. Pozdravljam i sve ostale kolege iz nacionalnih parlamenta s kojima smo već i razgovarali jutros na konferenciji. 25. studenog smo proslavili Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. No, baš u tom trenutku u Italiji mediji su objavili veliku priču o zapravo ovom strašnom fenomenu koji neprestano raste. I to sad ne govorim samo o nasilju nad ženama, već baš o ubojstvima žene. žena. 2012. su u Italiji ubijene 124 žene, 130 u 2013. godine. Iako u našem zemlji još uvijek nisu predviđene po zakonu obvezne statistike o tom fenomenu, Ovi brojevi koji sam vam dala, to su, ovi brojevi koje su vam dala, to prikupljaju nevladine organizacije. Nije teško shvatiti da je zapravo duboka ekonomska kriza Italije i ostatka Europe je uništila socijalno tkivo i zapravo dovela do opasnosti žene i to posebice u okviru obitelji i okviru društva. Provedeno je jedno istraživanje od strane Talijanskog instituta za statistiku još u 2007. godini i to istraživanje pokazalo da 6 milijuna i 743 tisuće žena od 16 do 17 godina su doživjele nasilje ili fizičko nasilje, psihičko ili seksualno jedna od tri žene između 16 i 70 godina. Gotovo jedan milijun žena je doživjelo silovanje ili pokušaj silovanja. To je 4,8% ženskog stanovništva. 14,3% žena je doživjelo fizičko ili seksualno nasilje od strane vlastitog partnera. To je 24,7% žena je doživjelo nasilje od strane drugog muškarca. 2 milijuna i 77 tisuća žena je doživjelo uhođenje od strane partnera u trenutku E, razvoda ili rastave. Ti brojevi zapravo ni ne daju stvarnu situaciju zato što većina takvih epizoda se uopće ne prijavljuje i to je već problem. Tek u proteklih 20 e, godina nacionalni zakonodavac je poduzeo prve dosljedne korake kako bi se e, riješio taj problem i to promovirajući dakle jednu takozvanu kulturnu revoluciju koja još uvijek traje. Podsjećam vas da je olakotna okolnost zločina iz časti koja je bila u kaznenom e, zakonu još iz e, fašističkog razdoblja ukinuta tek 1981. godine. Na taj zapravo nakon toga je izdao još čitav niz zakona, između kojih i zakon 66 iz 1996. propisi protiv seksualnog nasilja, koji definira nasilje nad ženama kao zločin protiv slobodne, osobne slobode i m, mm, zakon 154 iz 2001. Mm, pod naslovom mjere protiv nasilja u obiteljskim odnosima. 2009. to je bio vrlo važna godina za Italiju zato što je usvojen zakon broj 38 E, u parlamentu je e, dakle izglasan taj zakon i uveden je zločin uhođenja. To je isto tako definirano kao zločin protiv osobne, e, protiv moralne slobode. Ta posljednja mjera zapravo je predvidjela čitav niz otegotnih okolnosti u zakonu u prekršaju, zapravo u kaznu za ubojstvo. Cijeli taj postupak je zapravo onda dobio dodatni zamah od strane e, međunarodne zajednice i to je jako važno za e, talijanski parlament. Povjerenstvo CEDAV i nakon toga izvještaj 25. lipnja 2012. o Italiji, kojeg je pripremio posebni izvjestitelj UN-a o nasilju nad ženama, e, razlozima i posljedicama je e, iskazalo alarmantne podatke. To je nakon toga potvrđeno od strane studija Europskog instituta za jednakost spolova. Nakon toga je Europsko vijeće iz toga je izvuklo svoje zaključke e, sa sastanka na vrhu od 6. prosinca 2012. U izvještaju se navodi da, nas, nasilje u četiri zida pogađa sve žene u cijeloj državi bez e, teritorijalnih ili socijalnih razlika i kako unatoč napora koje Italija ulaže u to, bilo kroz dakle, legislativne instrumente ili uspostavljanje vladinih tijela e, s ciljem zaštite mm, žena, još uvijek nije došlo do smanjenja broja ubojstva među ženama, niti nije došlo do unapređenja životnih uvjeta žena i djece, to jest djevojčica. 2013. godine e, talijanski parlament nakon nekoliko e, strašnih epizoda žena koje su bile ubijene od strane svojih e, partnera i koje imale ogroman ekonomski emotivni učinak poduzeo još oštrije korake. Nekoliko dana nakon ubojstva 15-godišnje djevojčice od strane njezinog bivšeg dečka, Italija je ratificirala u lipnju 2013. konvenciju Vijeća Europe o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja, obiteljskog nasilja, koja je sastavljena u Istanbulu 11. svibnja 2011. i koju je Italija potpisala 27. rujna 2012. godine. Italija je bila peta država koja je ratificirala tu konvenciju. Zakon je jednoglasno usvojen od strane oba doma parlamenta. Takva ratifikacija, osim što ima veliko simboličko značenje, predstavlja za našu zemlju jedan važan korak i jedan važan, e, važnu obvezu za uvođenje dodatnih specifičnih mjera u cilju sprječavanja i kažnjavanja fenomena koji je eto poprimio ove vrlo alarmantne umjere. 2013. Italija je usvojila zakon 119 koji sadrži E, hitne mjere u području sigurnosti i borbe protiv rodnog nasilja. Riječ je o jednom jasno definiranom, e, jasno definiranoj mjeri koja u srži ima dakle sigurnost i borbu protiv rodno uvjetovanog nasilja i na kojem sam između ostalog i između ostalog i ja radila u okviru odbora za ustavna pitanja e, u senatu talijanskog parlamenta taj zakon želi postrožiti instrumente za e, kazneni progon e, za slučajeve zlostavljanja u obitelji, seksualnog nasilja i e, uhođenja, te uvodi preventivne mjere te zaštitne mjere za žrtvu tog nasilja. Zato što mjere koje su sadržene u kaznenom zakonu nisu dovoljne. Mnoge odredbe žele uskladiti talijanske e, propise sa preporukama konvencije iz Istambula koju smo ratificirali 2012. a 2013. smo krenuli u provedbu te konvencije. E, čitavo jedno poglavlje zakona je namijenjeno prevenciji i suzbijanju nasilja, rodno uvjetovanog nasilja. E, smatra se, dakle zapravo predviđeno je izdavanje dozvole boravka zbog humanitarnih razloga i to za žene, dakle koje su stranci i koje su žrtve e, obiteljskog nasilja. Osim toga predviđene su mjere za jačanje mjere e, mreže usluga i za centre dakle e, protiv nasilja i skloništa na, u Italiji. U skladu sa člankom 46 Istanbulske konvencije, kazneni zakon predviđa čitav niz mjera. E, uvodi se otegotna okolnost za, za svi prekršaj protiv života i osobne slobode te za zločin zlostavljanja u obitelji. Zatim imamo čitav niz mjera koji bih e, sada ostavila i prešla na zaključke. I htjela bih zaključiti time što ću reći da Senat pozdravlja inicijative Europskog parlamenta i posebice nedavno usvojenu rezoluciju o e, iskorjenjivanju nasilja nad ženama. I iskoristila bih ovu priliku da zahvalim e, izvjestiteljici za koju znam da je ovdje prisutna. Um, stalno sudjelovanje talijanskog parlamenta u inicijativama međunarodne suradnje i međuparlamentarne suradnje koje je pokrenuo odbor FEM pokazuje da smo uvjereni da e, instrumenti suradnje između parlamenata zapravo onda donosi mnoge potencijale. I zato se nadam da ćemo uspjeti sastaviti jedan demokratski blok o problemima u tom području sa posebnim osvrtanjem na temu nasilja nad ženama. I ovim danima, i to moram sada naglasiti, e, vodi se postupak zbog jednog ubojstva maloljetne djevojčice. Otac te djevojčice se žali na sustav u Italiji. A, zbog toga što se radi o maloljetniku koji bi mogao eto, imati malo blažu kaznu. E, otac smatram da upravo zbog svih tih olako, zbog svih tih okolnosti da bi maloljetnik mogao dobiti blažu kaznu nego što zaslužuje. Naravno, o tome doista valja razmisliti i mislim da valja intervenirati dakle, preventivno kako bi se iz društva iskorijenilo nasilje nad ženama i u tom smjeru su ostvareni neki drugi koraci dakle na normativnom planu, no još uvijek ostaje jako puno toga za učiniti u društvenom kontekstu i o podizanju svijesti među našim građanima. Thank you so much for, uh, for making yourself available to... Hvala vam što ste bili nam na spolaganju, što ste nam uspjeli doći, što ste mogli držati ovo ulaganje o zakonodavstvu. Bilo nam je drago što je Italija bila jedna od prvih koja je ratificirala konvenciju iz Istanbula, jer je to doista dobra konvencija. I bilo bi mi drago da svaka država članica ratificira i potpiše tu konvenciju. Sada nastavljamo sa primjedbama, sa eventualnim pitanjima e, iz publike. Samo da spomenem da čak i ako imate mogućnost govoriti samo u trajanju od te minute, nemojte pokušati iskoristiti te, minute da govorite što brže, jer u tom slučaju usmeni provoditelj neće biti u mogućnosti vas prevesti. Stoga pokušajte e, iskoristiti te, te minute tako da govorite normalnom brzinom govora, e, jer inače će vas usmeni prevoditelji teško moći razumjeti. Pokušajte ne forsirati dakle, to vrijeme za govor. Da, spomenut ću tri imena e, govornika, tako da se možete pripremiti. Kao prvo, Leila Hercegovac, iz Slovenije, iz odbora za predstavke i za ljudska prava. Nakon toga nam slijedi gospodin Leder, predsjednik e, odgovarajućeg odbora u Njemačkom Bundestagu i nakon toga usljeđuje, zastupnik Gurmaj iz Europskog parlamenta. To su dakle prva tegovornika. Započet ćemo dakle sa gospođom Lelom Hercegovac. Izvolite, predem vam riječ na tri minute. Spoštovani, nasilje nad ženskami je bilo, je zdaj in bo verjetno tudi... Hvala vam. Nasilje protiv ženama je postalo u prošlosti, postoji u sadašnjosti, vjerojatno će postati u budućnosti. Zbog toga nasilje protiv žena u Sloveniji nije problem koji je teoretski, već se odnosi doista na društvo. I stoga imamo razne mjere za borbu protiv e, nasilja nad ženama. Na primjer, želimo e, izvršiti prevenciju nasilja u obitelji, imamo nacionalni program za tu svrhu za razdoblje 2009. do 2014. Također imamo programe e, o tome kako da postignemo određene ciljeve pomoću određenih mjera. Pravila o suradnji između policije i drugih vlasti i tome slično. Imamo i pravilnik o prevenciji nasilja u obiteljima, pravilnik o radu multidisciplinarnih timova i e, regionalnih e, servisa i aktivnosti socijalnih e, centara za rad koji se isto tako bave nasiljem u obitelji. U razdoblju od 2012. do 2013. uspjeli smo smanjiti nasilje u obitelji te smo učinkovito podigli svijest javnosti o tome da je bilo koji oblik nasilja u obitelji neprihvatljiv, e, kako dakle u obitelji, tako naravno i u cijelom društvu. Imamo dakle, odbor za predstavke, ljudska prava i jednake mogućnosti i e, naš odbor se redovito informira o tome kako se nacionalna strategija primjenjujete. Isto tako imamo eh, sudjelovanje u radnoj skupini u borbi protiv trgovine ljudima. Slovenija je prošle godine sudjelovao više rasprava koje se tiču borbe protiv nasilja u ženama. 2013. Eh, je Odbor za status žena usvojio zaključke što se tiče eliminacije borbe protiv svih oblika nasilja nad ženama i djevojaka i to su bili prvi zaključci takve vrste u e, ovom trenutnom sazivu našeg odbora. Unatoč mnogo mjera koji su usvojene na međunarodnoj razini, zapravo nema nikakvih dokumenata koji su usvojeni e, što se tiče nasilja ženama koji bi bile pravno obvezujuće za sve države na, svijetu. Pravno obvezujući dokumenti postoje samo na regionalnoj razini, na primjer imamo dokument Vijeća Europe što se tiče borbe protiv nasilja ženama i nasilja u obitelji, koju Slovenija nažalost još uvijek još nije ratificirala. Dakle, kao što se često kaže, stvari se uvijek mogu poboljšati, treba uključiti razne dionike što se tiče prevencije e, naselja nad ženama i to bi moglo biti učinkovitije, mogli bismo isto tako imati više resursa kako bismo proveli odgovarajuće programe, a isto tako bismo trebali ratificirati konvenciju što prije moguće. Stoga se ja kao nacionalni zastupnik parlamenta angažiram za to da ću učiniti sve što je moguće kako bi Slovenija ratificirala što prije moguće tu konvenciju. Možete li završiti, molim vas? Da. Učinit ćemo ono što možemo što se toga tiče. Hvala vam. Hvala vam na tome. Sada predajem riječ e, gospodinu Lejlederu. Izvolite na tri minute. Da, poštovani predsjedavajući Europskog odbora za ženska pitanja, kao vaš kolega iz Njemačkog Bundestaga, kao predsjedavajući za odbor za e, mlade, seniore i žene, mogu vam zahvaliti na organiziranju ove konferencije. To što imamo i e, međunarodni sastanak stručnjaka o ovoj temi, ovo je odličan datum, dakle danas je 5. ožujka, 12. ožujka prije toč, skoro točno godinu dana smo uveli e, telefon za hitne pozive, slično kao i u Španjolskoj i na taj način smo pružili mogućnost osobama da svaki dan u tjednu, cijelu godinu mogu besplatno e, se obratiti putem tog telefonskog broja i da dakle mogu dobiti potrebnu pomoć. Potreba je uslijedila iz toga što imamo nacionalnu studiju koja je u Njemačkoj pokazala da otprilike 40%, a u ovoj studiji e, Agencije za temeljna prava se govori o 40%, da dakle 40% žena doživljavaju barem jednom u životu fizičko ili seksualno nasilje, a 58% već kod nas su, e, su bile žene koje su doživjele seksualno napastovanje. Kod žena koje imaju e, invaliditet ili smanjenu mobilnost je taj postotak još i veći, ali samo malo žena koriste postojeće strukture. 37% žena uopće ne poznaju e, mjere kojim su na raspolaganju i stoga smo se odlučili na to da uvedemo ovaj telefon, da tako im pružimo pomoć i s time želimo doseći sve žene pa i one koje do sad nisu našle svoj put prema već uspostavljenim strukturama pomoći. Dakle, to treba biti e, besplatni telefon i treba se odnositi i na one žene koje stoje u opasnosti da budu izložene nekoj vrste nasilja. Ako pogledate ovaj poster, e, ta žena je trenutno e, kod ginekologa, dakle ona je već e, u tom smislu zatražila pomoć, ali je li doma podigla slušalicu ili nekoga nazvala ako je e, doživjela nasilje od strane svog partnera unutar četiri zida. Dakle, stoga mi želimo imati e, mogućnost koja će biti besplatna, bez ikakvih prepreka da se anonimno jave, ne moraju navesti svoje ime, da kvalificirane ženske osobe u sveukupno 15 jezika mogu tu žensku osobu savjetovati. Također i članovi obitelji, susjede, prijateljice, kolegice sa posla i e, stručnjaci iz drugih struktura za pomoć se mogu obratiti tom e, tom, u toj usluzi i reći da su doživjeli nešto što bi htjeli prijaviti. Imamo 70 stručnih suradnika u šest e, objekata koji mogu poslužiti ženama kao pomoć pri nasilju unutar obitelji, pri nasilju na poslu, pri nasilju na javnim mjestima, pri silovanjima, pri prisilnim eh, brakovima, pri uhođenjima, pri prisilnoj prostituciji. Kolegica iz Portugala je već na to uputila pri, pri genitalnom sakačenju. Prije svega kada se radi o ženama sa migranskim, migranskim, migrantskom porijeklom ili osobama sa invaliditetom i ograničenom pokretljivošću. Mi smo ustanovili da naravno te informacije se mogu putem medija i putem novina raširiti i slično kao što imate i uvek e, uvijek iznova vidljiv broj za pozivanje vatrogasaca, tako slično nam je potrebno i to kako bismo mogli pomoći tim ženama. Hvala vam na strpljenju, hvala na vašem doprinosu, obim govornicima i sada imamo mogućnost da predemo riječ jednom zastupniku Europskog parlamenta, nakon što smo saslušali dva zastupnika nacionalnih parlamenta, vama e, stoje ista pravila na raspolaganju i bit ću jednako oštar i prema vama što se tiče mijenjanja vremena. Ako netko želi znati koliko ste već iskoristili vremena za govor, onda možete na ekranima vidjeti kako se vrijeme broji. Dakle, molim vas da obratite pažnju na to. Gospođa Gomaj, izvolite, imate tri minute. Hvala vam. Kao prvo želim zahvaliti na ovoj odluci što je puno žena u vašoj vladi. To mi je vrlo drago. Unutač e, naporima i e, kampanjama za podizanje svijesti su brojke i dalje zastrašujuće, a ova studija nedavna e, Europske agencije za temeljna prava pokazuje da je jedna trećina žena bila izložena fizičkom i seksualnom nasilju i to sve više ukazuje na to koliko je to nasilje rodno uvjetovano. Mnogo brojke će nas biti spomenuto, to sam sigurna, pa ću ja samo spomenuti samo jednu brojku. Svaki dan u Europi sedam žena umire zbog nasilja u obitelji. Zbog toga je koncentriranost na nasilje nad ženama i ovaj Međunarodni dan žena i naravno ovo izvješće koje je usvojeno od gospođe Parvanove došao u pravom trenutku. Ja podržavam u potpunosti izvješće gospođe Parvanove kojim se ostvaruje ono što smo već godinama e, tražili. Mi smo uvijek govorili da nam je potrebna sveobuhvatna strategija kako bismo borili protiv nasilja nad ženama. Ne želimo samo kažnjavati one koji vrše takvu vrstu nasilja, već želimo vršiti i prevenciju kroz edukaciju edukaciju, kampanje za, za podizanje svijesti i posebno e, ciljane programe koje se odnose na odrasle, a i na djecu. Na europskoj razini se moramo boriti protiv toga, pa i putem europskog zakonodavstva. Treba nam e, europsko neke zakonodavstvene mjere i to je Europski parlament zatražio već više puta putem rezolucija. Potrebna je harmonizacija što se toga tiče u zakonodavstvima između pojedinih država članica, te potrebni su nam i zajednički standardi što se tiče prekogranične suradnje između policijskih e, i e, sudskih službenika. To je bitno kako bismo doista imali suradnju na europskoj razini pa između e, tužitelja. Zato nam, su nam potrebne prave brojke i stoga mi je toliko drago što je Agencija za temeljna prava provela ovu studiju. To pokazuje da nam treba i suradnja sa Institutom za rodove Pravno gledano je to iznimno važno. Isto tako posvećena druga tema koja je povezana sa podizanjem svijesti i edukacijom. Naselje e, koje je rodno uvjetovano jedno od najukorijenjenih e, oblika naselja i zbog toga su nam potrebni precizni i jasno ciljani e, projekti kojima bismo se mogli obračunati upravo s tim fenomenima. Stoga je toliko potrebno da se angažiramo protiv te teme kako bismo ponovno tu temu vratili na europsku agendu i kako bismo vodili tu raspravu ne samo o povodom dan, Međunarodnog dana žena, već kako bismo pokazali da je se nasilje nad ženama smatra ozbiljnom temom i da to više nećemo e, trpiti te da moramo podizati svijesti vezano uz ovaj e, fenomena posebice unutar europskih institucija. Tri minute, molim. Ja sam sudjelovao u jednoj kampanji za podizanje svijesti i pokazali smo da putem prave komunikacije možemo mobilizirati i aktivirati građane, pa vas molim da to učinimo. Hvala vam gospođo Gomaj, sada gospođa Klas, još jedna zastupnica Europskog izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući, dragi kolege i kolegice, hvala vam na ovoj temi. Mogu vam pokazati da, mogu reći da su i brojke i primjeri koje su prikazani vrlo zastrašujući i stvarno je to nešto od čega čovjeka zaboli srce, pa je ovaj video, dakle to je doista nešto što čovjeka dirne. Ja sam se onda s druge strane pitala, svi su već rekli što se događa, dakle imamo zakone, trebamo se podržavati konvencija, trebamo se boriti protiv nasilja, da, no ja se pitam počinjemo li doista pravovremeno s time i dovoljno rano. Mi počinjemo s time tek kada već dođe do nasilja, kada identificiramo nasilje, no pitanje je i kako se definira nasilje, jesmo li uopće mogućnosti pravovremeno prepoznati nasilje nad ženama, dakle prije nego što doista i dođe do tog čina. Često vidimo modrice, vidimo rane, dakle na tijelu vidimo one vidljive znakove prema kojima se definira nasilje, a dame i gospodo, meni to doista nije dovoljno. Mislim da moramo puno ranije početi već paziti, moramo vidjeti da u to uključimo i psihičko nasilje. A nasilje nad ženama do toga dolazi zato što žene i djevojke nemaju dovoljno samopouzdanja, ali isto tako i mladići i muškarci nemaju dovoljno samopouzdanja i tu moramo obrazovno gledano obavezno u svim školama djelovati. U Europskom parlamentu vrlo često govorimo o spolnom obrazovanju, ali to nije to. Ja mislim da naše škole moraju uvijek e, još i više vrijednosti zajedničkog suživota prenijeti. Moraju razgovarati o tome da moramo imati poštovanje prema drugoj osobi, poštovanje prema ženama. Da, moramo tu naći tu osjetljivost. To nažalost e, danas više nije moguće u svim obiteljima, obitelji danas vrlo često žive jednim drugačijim životom i obrazovanje u tom smislu mora mnogo više naglasiti tu točku. Ja bih htjela opitati pripadnike nacionalnih parlamenta koliko smo mi u mogućnosti i koliko zapravo to i činimo sada da vrlo rano preventivno dajemo mladim ljudima potrebno samopouzdanje jer ja sam sigurna da je muškarac koji je dovoljno samopouzdan da on ne čini nasilna djela i da on ne postaje nasilan prema ženama. Mislim da na tome trebamo raditi i željela bih vas sve potaknuti upravo na to. Hvala. Hvala, sad imamo još tri govornika, navešću ih, tako da se pripremite. Prvo je gospođa iz Turske, Serđen Ekrem. Zatim gospođa Elsa Pais, Pais iz Portugala i zatim gospođa Sanja Milopović iz Crne Gore. Kao prvo kolegica iz Turske, izvolite na tri minute. Hello, I come from Turkey, my country. Dobar dan, ja dolazim iz Turske. Turska je zemlja kandidata za članstvo u Europsku uniju. Naša vlada i administracija ima veliki cilj eh, sprečavanja nasilja nad ženama iz tog razloga naša zemlja je potpisala konvenciju iz Istanbula 11.5.2011. Eh, eh, godine u Istanbulu koji je 27 država potpisalo u veljači 2013. godine. No, nažalost, do sada samo su tri države ratificirale Istanbulsku konvenciju u veljači 2013. godine. Mimo Turske, Albanije i Portugala, danas sa zadovoljstvom saznala da će Malta ratificirati konvenciju iz Istambula. Turska je prva ratificirala tu konvenciju i to je izvor ponosa, ali isto tako predstavlja odgovornost. Naime, prije procesa e, Istambulske Istanbulske konvencije Turska je potpisala SIDAV i SIDAV je postao sastavni dio e, donošenja odluka Turskog suda 1998. godine zakon o zaštiti u obitelji je bio na snazi i 2004. godine kampanja e, sprječavanja nasilja u obitelji je pokrenuta. 4035 programa je pokrenuto e, na ovu temu 2009. i 2010. godine. Krajem 2010. godine programi, obrazovni programi su e, do, uključuju 60 tisuća e, osoba u ovom kontekstu mi smo pripremili i proveli zakon o zaštiti obitelji, sprečavanju nasilja nad ženama i to u suradnji sa svim strankama oporbe. Cilj je bio spriječiti nasilje i zaštititi osobe od nasilja. Nitko se ne može, e, ne, ne smije ne poštovati taj zakon. Zakonodavni postupci glede zaštite u polju provedbe ovog zakona mogu biti provedeni. Oni koji su podvrgnuti ili mogu biti žrtve nasilja imaju sljedeće mogućnosti zaštitu, promjenu radnog mjesta, mjesta prebivališta, stavljane žrtve na u privremenu davanje privremene zaštite, socijalna podrška prošle tri minute promjene e, osobnih dokumenata i svih relevantnih e, podataka dokumenata osoba koje su u životnoj opasnosti, a oni koji su počinitelji nasilja ili mogu počiniti nasilje mogu biti izvrgnuti sljedećem, e, uskraćen e, obiteljski dom i dom se prepisuje e, žrtvi ili vjerojatnoj žrtvi. Želim vam zahvaliti što ste nas pozvali. Hvala. Hvala sljedeći govornik je gospođa Elza Pais iz Portugala. Izvolite imate riječ na tri minute. E, želim u ime Portugalskog parlamenta čestitati Europskom parlamentu na inicijativi. Mislim, želim pozdraviti sve prisutne. Postoji jedan konsenzus e, prema kojem je nasilje ženama e, jasna povreda ljudskih prava od 1999. godine postoji plan borbe protiv e, nasilja na ženama, trafikinga, e, genitalnog sakaćenja i mi to radim, na tome radimo u suradnji sa nevladnim sektorom. Doma, nasilje u obitelji je zločin broj e, kazno djelo najrasprostranjenije kod nas i Postoji jedan format zaštite žrtava i nastoji se kazniti počinitelja. Postoje elektronička sredstva za e, gonjenje e, ljudi i zaštitu žrtava. Radimo na vidljivosti tih kaznih dijela. To je ono što možemo odmah napraviti. Ratifikaciranje Konvencija iz Istambula je bio važan korak naprijed u borbi protiv e, nasilja. Budući izazovi koji su, moramo razmišljati o tome svemu. Radili smo puno toga da e, štitimo, zaštitimo žrtve, no treba uložiti dodatna sredstva. Moramo još više napraviti i staviti ovo na viši stupanj prioriteta, političkih prioriteta. Moramo e, poboljšati stanje u odgojnom sustavu i to je posao koji nije zaključen, još nismo izvojevali pobjedu u ovoj bitci, pobjedit ćemo, ali moraju naši sugrađani biti u središtu političke agende. Ovo mora biti ne samo na nacionalnoj, već na političkoj razini, to su izazovi izazovi koje ne možemo ostaviti po strance. Gospođa Gurma je rekla da moramo imati globalnu strategiju. Da, tako je, na europskoj razini strategiju koja će ojačati naše nacionalne strategije, koja će ojačati naše nacionalne strategije i od toga napraviti prioritetnu temu u ovo vrijeme krize. Borba protiv nasilja obitelji jeste način da ojačamo svoju konkurentnost. Žene koje su žrtve nasilja ne mogu skrbiti, brinuti za svoje obitelji. Dakle, zaštititi žene jeste davanje znaka da e, naša gospodarstva uz pomoć žena prema kojima će se dobro postupati mogu biti konkurentnije, evo to je moja poruka Europskom parlamentu, moramo pojačati sveukupnu europsku strategiju za borbu protiv e, nasilja ženama. Najljepša hvala. Sljedeća govornica je iz Crne Gore, gospođa Sana Filipović, imate riječ. Poštovani predsjedavajući, poštovane koleginice i kolege, dame i gospodo, osobito mi je zadovoljstvo što sam u prilici da vas pozdravim u ime odbora za rodnu ravnopravnost skupštine crne gore nasilje u porodici i nasilje nad ženama predstavlja društveni problem sa kojim se suočavaju sve zemlje crna gora je u posljednjih nekoliko godina usvojila niz značajnih akata koji se odnose na ovu oblast u avgustu. two thousand and godine stupio je na snagu zakon o zaštiti od nasilja u porodici koji je prvi specijalizovani zakon koji sankcioniše nasilje u porodici nad ženama. u julu. 2011. godine usvojena je strategija za borbu protiv nasilja u porodici za period od. 2011. do. 2015. godine a. 25. novembra. 2011. potpisan je i protokol o postupanju institucija sa slučajevima nasilja u porodici zakon o potvrđivanju konvencije savjeta europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici usvojen je u skupštini crne gore. one marta. two thousand and thirteen godine i na taj način crna gora je među prvim državama koja je ratifikovala ovaj važan međunarodni dokument. politički klub žena za borbu protiv nasilja u porodici je osnovan u decembru. two thousand and godine sa ciljem da se političarke angažuju na realizaciji aktivnosti koje će doprinijeti da se u najvećoj mjeri suzbije nasilje nad ženama i nasilje u porodici. u radu ovog kluba učestvuju poslanice skupštine crne gore odnosno članice svih crnogorskih političkih partija. zakon o zaštiti nasilje u porodici nad ženama uređuje zaštitu žrtava nasilja u prekršajnom postupku i propisuje pet zaštitnih mjera kao vrste prekršajnih sankcija. predviđeno je i načelo hitnosti u postupcima koje se odnose na zaštitu od nasilja pravo na psihosocijalnu i pravnu pomoć kao i socijalnu i medicinsku zaštitu. također je propisana i obaveza policije organa za prekršaje državnog tužilaštva centra za socijalni rad zdravstvenih ustanova da pružaju potpunu i koordiniranu zaštitu žrtvi nasilja u porodici i nad ženama. u crnoj gori postoje skloništa za žene i djecu žrtve nasilja koje vode ženske nevladine organizacije i javne ustanove za podršku porodici u kojoj se smještaju žene i djeca žrtve nasilja. poštujući propisano vrijeme za debatu ja vam se srdačno zahvaljujem na pažnji. hvala vam. Najpša hvala. Bio sam iznenađen što ste stali prije isteka vremena. <laughs> Ispričavam se, bio sam zatečen malo. Evo imam još dva govornika. Svi oni koji su stavljeni na popis moći će e, se javiti za riječ na idućem panelu. Bićete prvi. Naime, moramo i panelistima pružiti mogućnost da odgovore i komentiraju. Tako da imamo još dva govornika, no svi oni koji neće sad dobiti riječ na prvom panelu, nismo vas zaboravili, dobit ćete riječ na drugom panelu, priori... bit ćete prvi. Sada dajemo riječ jednom europskom zastupniku, Baldakinu, a onda gospođa Serakušuk iz Turske. Gospođa Balakino, izvolite imate riječ. Hvala predsjedniče. Hvala što mi dajete riječ. Ovo je jako važan događaj, osobito kada se radi, dakle za četiri dana bit će Međunarodni dan žena i s obzirom da se približava taj datum, e, treba znati da ne samo nasilje u obitelji, već i nezaposlenost i mnoge druge stvari, razlike u plaćama, mirovinama, naknadama, to su važne stvari. Prošlog tjedna smo na plenarnom zasjedanju usvojili e, izvješće o nasilju nad ženama i raspravljali smo o tome i sada raspravljamo s nacionalnim parlamentima i ovdje je i moja kolegica iz Malteškog parlamenta koja je na samom početku govorila I čuo sam isto tako da je rečeno da će Malta ratificirati konvenciju iz list, Istanbula, što je korak u pravom smjeru, zasigurno. I vjerujem da mi, e, Europski parlament, e, moramo usvojiti više strategije, više platformi za borbu protiv e, nasilja u obitelji. Naravno, to se može raditi posredstvom izvješća, drugih mjera, međutim naš glas se mora čuti još više nas zastupnica, zastupnika u Europskom parlamentu. Ukoliko to ne budemo radili, a koliko ne budemo promovirali naš rad u Europskom parlamentu, onda ljudi neće znati što se ovdje radi, a kako bismo doprijeli do naših sugrađana kako bi bili svjesni onoga što se ovdje događa, naravno moramo koristiti se bolje i bolje medije i evo generacija Facebook e, vlada više manje i mislim da bi to bio dobar način da se prenosi poruka preko granica e, svih 28 država članica. najviše hvala. Hvala vama. A sada zaključni govornik prije odgovora je gospođa Kučuk iz Turske. Izvolite imate Najpša hvala predsjedniče. Najprije bih se žela predstaviti. Ja sam Sedef Kučuk, zastupnica Turskog parlamenta iz glavne stranke oporbe, stranke socijalista i demokrata, ceha za nas eh, iz Turskog parlamenta, žene iz Turskog parlamenta, bez obzira na našu stranku, eh, bilo da smo s desne strane, kao što je moja kolegica ovdje, koja je iz eh, vladajuće stranke ili s lijeve strane, kao što sam ja, ženska pitanja su predstavljaju prioritet. Naravno, možemo imati različite ideje i perspektive o tome kako riješiti probleme, no diskriminacija protiv žena je toliko ukorenjena u našem društvu da E, ove razlike među nama nisu važne. Kao što znate, e, skoro u svim krajima svijeta, u svim mogućim režimima i društvima, rodna nejednakost postoji. Naše društvo ne predstavlja nikakvo izuzeće. Što više, e, Turska ima lošu reputaciju što se tiče nasilja nad ženama. U, Turskoj je više od skoro pola žena e, bilo jednom, barem jednom izloženo e, nasilju u svom životu. Samo prošle godine 2000, 228 e, žena su ubili njihovi muževi, dečki, očevi i drugi. I desetine tisuća su izložene nasilju. Nasilje nad ženama ne smije biti tolerirano pod bilo kakvim političkim ili vjerskim percepcijama. Žene ne smiju biti žrtvovane zbog toga što, e, zbog percepcije da žene i muškarci nisu jednaki i zbog percepcije kako žena može biti samo dobra žena, majka i kućanica. Nemamo pravo odgovarati, zataškivati ili ignorirati to nasilje. Prije dvije godine e, zahvaljujući dobroj suradnji između uh, vladajućih i oporbe uspjeli smo dakle usvojiti Istanbulsku konvenciju, zakon o zaštiti žena i članova obitelji od nasilja i mora se priznati da su to uh, jako velika ostvarenja. Međutim, usvajanje rezolucije E, ne može samo po sebi riješiti probleme. Postoje ozbiljne poteškoće u provedbi zakona i po mom osobnom mišljenju kako bismo to ostvarili državni djelatnici, policajci, suci, e, lokalni upravitelji i osobito političke vođe moraju promijeniti svoj mentalni sklop, jer takve promjene su važne za razvoj demokracije i ljudskih prava također. I povrh toga mislim da je jedno od najvažnijih rješenja da e, žene sve više sudjeluju u gospodarskom životu i moje uvjerenje i nada da će žene u Turskoj i u ostatku svijeta imati sigurniju i ravnopravniju budućnost i život kad se sljedeći put čujemo. Hvala lijepa. Najljepša hvala. Prije nego što predam riječ e, panelistima, najprije želim svima doista zahvaliti što ste ispoštovali ove e, rokove, dakle bili ste nevjerojatni, odlično ste radili i nastavite. Sada ćemo dati riječ panelistima i pružiti im mogućnost da u nekoliko minuta odgovore. Hoćete li vi početi? Izvolite. Hvala vam predsjedniče. Mm, Primila sam na znanje sve vaše komentare i drago mi je da svi zapravo pokazuju obvezu da se riješi ovaj problem. I ono što bih e, ja napomenula da dva, dvije opasnosti koje, najviše, koje postoje dakle, u, su najprije to što su nevidljivi, o tome smo govorili, dakle nevidljivost i šutnja, šutnja od strane žena. U tom smislu, svi podaci iz Španjolske, e, radi se na tome da se dakle stalno e, ti podaci objavljuju, da su, na, da su dostupni javnosti i svaki puta kad imamo slučaj e, ubojstva žene, to se naravno uvijek bilježi. Te, ta je šudnja još gora kada žene mm, kada se događa ženama koje su najranjivije, starije žene, žene s invaliditetom, e, tineđerice, žene iz ruralnih područja. I to je prva, prvi rizik, rizik nevidljivosti. A drugi rizik i druga opasnost koja je također jednako važna je da vjerujemo da se to ne može promijeniti. Opasnost da vjerujemo da će to uvijek postojati zato što e, to uvjerenje na kraju zapravo pokazuje da su pobjedili oni koji smatraju da taj način subordinacije žena je model koji mora postojati i nastaviti postojati. Stoga u Španjolskoj smatramo da je jako važno imati na umu e, i da se može promijeniti takav način i takvo društvo. I na kraju bih još dodala da u Španjolskoj smo trenutačno e, m, mm, blizu finalizacije konven, konvencije iz Istambula. Hvala vam. Yes, please, go ahead. obrigada por ter dado a palavra. E, apenas algumas reflexões. Hvala. Hvala vam. Samo kratko nekoliko komentara na ono što sam čula. Čini mi se da danas ovdje govorimo samo o nasilju nad ženama i nasilju unutar četiri zida. Možda sam pogriješila. No ovdje su e, od panelista se jako puno govorilo o nasilju E, nad ženom, ali samo u okviru, dakle, e, unutar četiri zida. A ne govori se o nasilju nad ženama koje su prostitutke i koje su žrtve trgovina ljudima. Ovdje govorimo o rodnoj jednakosti, a prostitucija dakle protiv tog se fenomena ne može boriti indiferentnošću. A to je ono što se zapravo događa u e, političkim strankama. Postoje različite ideologije i ja bih vam htjela reći stvari možda neke koje su provokativne, no ne mogu to izbjeći zato što eto već 30 godina radim u tom sektoru pomažem mnogim mladim ženama i znam koja, koja je situacija i koliko je ona ozbiljna. I sada ću vam pročitati nešto što nisam mogla e, na početku pročitati. U ovih 30 godina sam pomogla više od 8000 žena, mnogo od njih su bile žrtve trgovine ljudima. I moram vam reći da sam poznala jednu ženu koja je prodala svoje oko kako bi mogla prehraniti svoju djecu. No tijelo te žene, to je bilo njezino tijelo. I ako smatramo da svatko može koristiti svoje tijelo kako želi, onda zapravo ovo što sam vam ispričala nema nikakve veze. No, svi smatramo da samo uh, sakačivanje, sakačenje je zapravo bolest, jer ako je to moje tijelo, zašto ne mogu sama sakatiti svoje tijelo? Brinemo se za nasilje u obitelji i to je u redu, ali to nije jedini oblik nasilja nad ženama. Žena može reći i da netko muž me tuče, ali me tuče iz ljubavi, prihvatite to. I to vam govorim zato što u, ovdje govorimo o nasilju, o rodno uvjetovanom nasilju. A dame i gospodo, prostitucija je jedan oblik takvog nasilja, oblik dominacija muškarca nad ženom. I to je najnasilniji oblik dominacije. ispada da dakle žene postoje samo kako bi ispunile e, mušku, mušku maštu. I moram to stvarno otvoreno i iskreno reći. Nisam zastupnica, ja sam socijalna radnica u jednoj instituciji u Portugalu. I, no to se ne događa samo u Portugalu, događa se u cijeloj Europi i zato sam vam to htjela reći, zato sam htjela iznijeti tu temu, zato što sada na, među, dakle, na međuvladinoj razini, na europskoj razini, među zastupnicima govorimo o nasilju, o rodno uvjetovanom nasilju. A ništa ne govorimo o prostituciji, koji je, eto, isto tako jedan oblik nasilja nad ženama. Pochi minuti, grazie Presidente, per dire che sono d'accordo con le... Eto, samo nekoliko minuta da kažem da se slažem sa komentarom socijalne radnice koja je govorila prije mene, no još bih dodala nešto što ne smijemo zanemariti. Zato što na zapadu obitelj se uvijek smatrala mm, sigurnim mjestom i dakle mjesto ljubavnih odnosa i skloništa. A danas nam statistike govore da su to mjesta na kojima se odvija nasilje i, i baš e, i najčešće upravo zbog muškaraca žene se ne mogu osjećati sigurno. Slušala sam vas i dok sam vas slušala sam razmišljala, mislim da postoji jasan stav kojeg svi dijelimo da moramo intervenirati i ono što se pokušava učiniti u svim nacionalnim parlamentima je definirati odgovarajuće mjere. A to znači da mm, moramo shvatiti da nema službenih e, statistika i da je bitno da to postane obvezno, kao što je rekla kolegica iz Španjolske, koja je bila odlična doista u svojem izlaganju, Dakle, ne postoje statistički podaci i te nam brojke promiču. Moramo potaknuti žene da prijavljuju takve epizode i moramo pružati besplatnu pravnu pomoć, kao što smo nedavno uveli u Italiji, kroz mehanizme koji mogu biti sudski, znači e, e, mehanizam prisilnog udaljavanja u slučaju da postoji potreba da se e, dakle, jedan od partnera udalji iz kuće. Dakle, Potrebne su nam konkretne mjere. I htjela sam vas, htjela sam vam reći e, zastupnica iz Europskog parlamenta koja je bila malo skeptična, ne sjećam, nisam čula prezime, koja je bila malo skeptična prema činjenici da je dovoljno govoriti samo o zakonodavnim temama. E, njoj želim poručiti da se slažem s vama, no to čine mnogi parlamenti i nema sumnje da e, propisi znatno utječu na običaje i navike. I htjela sam, e, nedavno sam uvela još jedan pojam, gotovo stidljivo, to je pojam da dakle gospodarska i socijalna kriza koja proživljava Italiju Italija i Europa zapravo samo e, stvara više nasilja i na taj način žene postaju još ranjivije. To je važno reći, zato što nasilje može biti opći fenomen, ali u Italiji smo imali jako puno slučajeva samoubojstva biznismena koji jednostavno nisu mogli više e, poslovati, napredovati. Jedna je majka ubila svoje dijete zato što ju je napustio suprug Dakle, ove e, tragične gospodarske e, i socijalne situacije mogu samo pogoršati situaciju s nasiljem. A i brojke nam pokazuju da taj fenomen se samo pogoršava. I to je nasilje, nasilje sve više okrenuto prema ženama i prema djeci. Tako da i Europa, i vlada, i parlament moramo raditi na tome i moramo intervenirati u socijalni sustav zato što određeni mehanizmi i programirane aktivnosti moraju postati pokazatelj civiliziranosti jedne zemlje. I evo posljednji komentar, doista sam šokirana da parlamenti ne mogu uh, ratificirati konvenciju iz Istambula. Ja shvaćam jako puno toga, ali konvencija iz Istambula je dakle, pripremljena već odavno. Ne mogu vjerovati da je, ne, ne može ratificirati dovoljan broj parlamenta da postane operativna. I bar u tom području talijanski parlament je vrlo brzo reagirao i uspio je e, biti je, je uspio to jednoglasno ratificirati zato što u Italiji što se događa kada se parlamentarcima stavi dakle pred njih problem vrlo teško ih dakle znaju okretati glavu od toga ali eto u tom slučaju se to nije dogodilo mi žene zastupnice moramo tu pomoći i moramo to pogurati. Zato što svi, e, sve nacionalne države trebaju ovakve e, mjere kako bi bile snažnije i kako bi se moglo pomoći i u svakom parlamentu u programiranju radova u tom smjeru. Hvala vam svima i hvala vam na gostoprimstvu. Hvala vam. Još jednom želim zahvaliti našim panelistima. Hvala vam na doprinos u ovoj konferenciji. Sada ćemo, uh, sad imamo promjenu panelistima i pozvat ćemo gospođu Joanu Gude, a vi uh, nas možete sada napustiti. Okay, dear colleagues, we will now continue. Uh, please find a seat. Dragi kolege, sada ćemo nastaviti. Molim vas da se sjednete. Sad ćemo nastaviti. Između panela 1 i panela 2 imamo jedan uvod od strane predstavnice Agencije za temeljna prava. Oprostite. Jako je lijepo da želite razgovarati, drago mi je da to vidim, no nažalost nemamo pauze za kavu. Shvaćam da um, ste željni razgovarati jedni s drugima i ja vas potpuno shvaćam, ali moramo nastaviti sa programom. Prošli tjedan je Europski parlament usvojio zakonodavnu rezoluciju, a danas je e, Agencija za temeljna prava e, izdala izvještaj o nasilju nad ženama. 42 tisuće žena je obuhvaćeno tim istraživanjem i jutro su predstavili rezultate. Tako da to je stvarno nešto što još nismo vidjeli. Papir je još vruć od e, tiskanja. Tako da e, dajem riječ Joani Gudi, ona je e, voditeljica odjela za slobodu i e, pravosuđe. Imate na raspolaganju 10 minuta. Hvala vam. S obzirom da nema službenih statistika o nasilju nad ženama, to je jedan od ključnih razloga zašto Europski parlament je zatražio dakle, da mi provedemo to istraživanje i to se traži već godinama, tako da smo sada napokon, e, da vam sad napokon možemo pokazati podatke e, iz cijele Evropske unije o, o nasilju nad ženama. Dakle, riječ je o nasumičnom uzorku žena u dobi između 18 i 74 godine u Europskoj uniji. Razgovarali smo samo s jednom zemljom, samo s jednom osobom po kućanstvu. Sve su to bili, dakle, e, intervjui, osobni intervjui između osobe i osobe. Nekada su intervjui trajali i do dva sata, ovisno o iskustvu žena i o nasilju koje su doživjele. Um, koristili smo naravno iskusne e, voditeljice koje su vodile intervjue i radili smo, imali smo cijelu skupinu stručnjaka s kojom smo radili. I naša, naše istraživanje pokriva 28 zemalja članica, intervjuirali smo 1500 žena po zemlji članici i ukupno je to 42.000 žena koje su obuhvaćene ovim istraživanjem. Tako da eto na taj način smo došli do podataka. Što smo pitali o svakodnevnim e, iskustvima nasilja žena? Prosječna žena u Europskoj uniji doživjela i fizičko i seksualno nasilje od strane partnera i nepartnera, psihološko nasilje od strane partnera, uhođenje i seksualno zlostavljanje, te preko, e, isto dakle preko interneta. Zatim smo isto tako pisali prije, e, pitali smo što se događalo prije njihove 15. godine, zatim e, strah od viktimizacije i utjecaj toga, o mm, znanju o zakonima, te o dakle, iskustvima od nakon 15. godine te u proteklih 12 mjeseci. Evo ukratko. Jedna od tri žene u Europskoj uniji je doživjela fizičko ili seksualno nasilje. Dakle, od 42.000 žena koje smo intervjuirali, 8% njih je to nasilje doživjelo u proteklih 12 mjeseci. 22% žena je doživjelo fizičko ili seksualno nasilje od strane partnera. 11% žena u EU su doživjele neki oblik seksualnog nasilja i 5% žena od 42.000 žena su bile silovane. Jedna od dvije žena je doživjela seksualno zlostavljanje u svojem životu, a jedna od pet žena je tako što doživjela u proteklih 12 mjeseci. Vrlo kratko, što smo ih pitali? Dakle, što iza tih brojeva? Pitali smo ih čitav niz pitanja o činovima nasilja koje su doživjele. Dakle, jeste li bile gurane, jeste li dobile pljusku, da li je netko bacio teške predmete na vas, da li vas je vukao za kosu, ehm, da li ste zapaljeni, da li vas je netko pokušao zagušiti, da li ste porezani, probodeni ili da li je neko pucao u vas i da li su vašom glavom lupali u neku površinu. Ako izbacimo kategoriju, dakle, guranja, to je recimo niska kategorija nasilja, jedan od četiri, jedna od četiri žene ili 25% žena u EU kažu da barem jedan od ovih uh, epizoda im se dogodilo od, dakle, nakon dobi od 15 godina. Ako gledate seksualno nasilje od strane partnera ili ne partnera, opet pitali smo tih svi 100, sve 42 tisuće žena, dakle jeste li imali prisilne spolne e, odnose, e, je li to bio pokušaj prisilnog e, odnosa, jeste li morali sudjelovati u takvim aktivnostima kada to niste željeli ili niste mogli odbiti ili jeste li pristali na takvo što zato što ste se bojali posljedica ako odbijete. 5% žena u Europskoj uniji, dakle govorimo o 9 milijuna žena koje je takvo što doživjelo. Dakle, one su silovane. Neke su doživjele više od jednog oblika naselja, a u prosjeku kad govorimo o seksualnom nasilju, otprilike jedan od jedna od deset žena su doživjele parem jednu epizodu e, seksualnog nasilja, i to ozbiljnog. da vidimo kome se žene obraćaju u takvim slučajevima. Pitali smo žene koga ste kontaktirali u slučaju dakle e, seksualnog nasilja od strane partnera. Uglavnom se obraćaju zdravstvenim e, ustanovima, dakle liječniku, bolnici. Dakle, to su prve točke. Jako malo žena se obraća policiji, nekoliko ih se e, obraća skloništima za žene zato što te tih je usluga malo i nemaju dovoljno resursa. Dakle, u slučaju takvih e, epizoda žene se najčešće obraćaju liječnicima. Postavili smo pitanje u uhođenju. Dakle, to je e, opetovano ponašanje koje čini ista osoba i koje je prijeteće ili uvrijeđujuće. I primjeri uhođenja, kada smo zamolili žene da nam objasne što je to, dakle netko tko vas čeka ispred kuće ili radnog mjesta bez legitimnog razloga, namjerno vas slijedi, prijeti ili zove preko telefona i onda šuti ili e, objavljuje uvredljive komentare na internetu. Što smo otkrili? 18% žena je doživjelo takve slučajeve u nekom trenutku u svojem životu, 5% u proteklih 12 mjeseci. Neke od njih su bile eto, žrtve uhođenja. Jedna od pet žena u e, protekle dvije godine. I 25% žena je promijenilo svoje brojeve telefona ili mailove adrese zbog ozbiljnih slučajeva uhođenja. Tako da, eto, na ovaj način vidite koliko je to sve prošireno. Seksualno zlostavljanje. Dakle, to ide od... I tu smo morali E, razlikovati nešto što smatrate dakle normalne interakcije. Dakle, pitali smo dakle za neželjeno, e, neželjene dodire, zagrlja i poljupce, seksualno uvredljive komentare ili šale ili neželjene e, mailove ili SMS poruke uvredljive sa seksualnom stajališta. I pitali smo dakle e, odvojeno ta pitanja dakle za fizičko nasilje i za ovakvu vrstu nasilja. E, kad govorimo o seksualnom zlostavljanju, pola, polovica žena u Europskoj uniji tvrde da su bile žrtve seksualnog zlostavljanja u nekom trenutku u svom životu. Jedna od pet je doživjela seksualno zlostavljanje u 12 mjeseci prije ovog intervjua. 32%, 32% žena kaže da je počinitelj bio šef, koleg ili klijent. Dakle, uglavnom se to događa na radnom mjestu. 75% žena u kvalificiranim e, zanimanjima ili dakle na, na najvišim radnim mjestima i one su doživjele seksualno zlostavljanje. U kibernetičkom zlostavljanju otkrili smo da 20% mladih žena u dobi 18 do 29 godina su doživjele takvo zlostavljanje. Dakle, to, su, e, to je slanje neželjenih SMS poruka, E, komentara, mailova i tako dalje. Što se tiče nasilja u djetinstvu, i to je prikaz onoga što su žene ispričale o svojim iskustvima seksualnog zlostavljanja u djetinstvu. Dakle, to je bio jedan e, podkomponenta studije, dakle, jedan dio se bavio e, odraslom dobi i jedan dio djetinjstvom, dakle, do dobi od 15 godina i to se odnosi samo na seksualno zlostavljanje, seksualno nasilje. E, dakle, e, odrasli su im pokazivali genitalije, to je osam, zatražili da poziraju goli ispred e, dakle, fotoaparata, dodirivali im genitalije ili grudi protiv njihove volje ili eto prisiljene da dodiruju tuđe genitalije ili grudi. Ili su i jesu li bili, bili prisiljeni na seksualni spolni odnos i kada to sve zbrojite, znači dobijete rezultat da 12% žena u Europskoj uniji je doživjelo seksualno nasilje e, u djetinstvu i 97% počinitelja su bili muškarci. Što se može učiniti? Prevencija, dakle potreba da se e, na razini politika pruža odgovori to iz različitih područja, zatim. E, gledati na rodnu ravnopravnost, edukaciju i podršku te praćenje interneta i socijalnih e, medija. Dakle, kad se vratimo na pitanje kako možemo spriječiti da uopće dođe do nasilja, sad sam vam dala vrlo, vrlo jasnu sliku podataka i brojki u Europskoj uniji. I sada kako možemo, što možemo učiniti kako bismo te brojeve dugoročno smanjili? Ovo su rezultati našeg e, istraživanja, to možete pogledati na, ovoj, e, na web stranici naše agencije. Hvala vam. That was exactly 10 minutes. To je bilo točno 10 minuta i to na sekundu. Hvala vam što ste došli ovdje, što sam dali te informacije. Ja mogu osobno reći da kada sam vas saslušao ovo jutro, da sam odmah pomislio da je ovo od iznimne vrijednosti kao informacija prije svega za mene kao tvorca politike jer mi doista želimo imati precizne podatke na razini Europske unije, ali ako želimo postići nešto, ako želimo nešto promijeniti, onda isto tako želimo znati koje je trenutno stanje, a statistike i podaci su iznimno važni kako bismo znali u redu. Ovo je dakle stvarnost ovo je ono što imamo, a zatim isto tako možemo naći i najbolje instrumente kako bismo riješili te probleme. I stoga mislim da će ovi podaci biti od iznimne važnosti za mnoge organizacije, za političare, za udruge civilnog društva i druge. Stoga vam zahvaljujem. Sada ćemo krenuti na panel broj 2 eh, na našoj sadašnjoj sjednici. Tu ćemo eh, gledati eh, kako možemo imati razmjenu mišljenja o različitim aktivnostima na europskoj razini koji se tiču borbe protiv nasilja nad ženama. Kao što sam već spomenuo, prije tjedan dana je Europski parlament usvojio i to velikom većinom jedno izvješće na vlastitu inicijativu, zakonodavno izvješće e, gospođe Parvanove gdje smo imali neke prijedloge za uspostavu zakonodavstva na europskoj razini. Imaćemo tri članova panelista, kao prvo ću prijeti riječ gospođi Danijeli Bankije, ona je ravnateljica vršiteljica dužnosti za e, ravnopravnost u općoj upravi za pravdu pri Europskoj komisiji. Dobrodošli, izvolite, imate deset minuta. Hvala lijepa. Hvala vam na vašem današnjem pozivu, na ovom međuparlamentarnom odboru, na raspravi o tome kako možemo se boriti protiv nasilja na ženama. Hvala vam što ste isto tako stvorili ovaj događaj, dali nam mogućnost da se sastanemo i da raspravimo o ovoj vrlo važnoj temi. Dame i gospodo, svakog dana djevojčice i žene se dostavljaju, napadaju, zastrašuju, sakačuju, ubijaju e, samo zato što su djevojčice ili žene. To se događa posvuda u svakoj državi, unutar ali i izvan Europske unije. Anketa koju je danas objavila Agencija za temena prava nam ukazuje da je jedna od tri žene u EU doživjela neki oblik fizičkog ili e, psihičkog nasilja od dobi od 15 godina. Ta anketa također pokazuje i e, da postoji problem e, premale zastupljenosti, samo svaki treća osoba prijavljuje takve nasilne činove, a najviše ih prijavljuje policiji ili nekim drugim strukturama što naravno dovodi do toga da nemamo u potpunosti uvid u opseg tog problema. Ova anketa također baca svjetlo na razlike između pojedinih država članica što se tiče iskustava pri nasljednim činovima, odgovorima na zakonodavnom planu i podršci koju pružaju strukture za pomoć. A isto tako postoje novi oblici nasilja koji zahtijevaju veću pažnju u budućnosti poput e, kibernetičkog naselja e, ili nasilja koji uključuje nove tehnologije. Nasilje nad ženama dakako i dalje ostaje jedan od najraširenijeg e, oblika kršenja ljudskih prava u naše doba. To je posljedica povijesno nejednakih odnosa moći između muškaraca i žena. Nasilje nad ženama doprinosi da se i dalje da i dalje postoji nejednakost među spolovima, to ugrozava dušnost u cijelosti i ima daleko sežne posljedice, ne samo što se tiče zapošljavanja žena, njihove gospodarske situacije i e, njihovog zdravstvenog stanja. Nasilje ženama često počinjuje poznata osoba, partner ili član obitelji a žene koje su e, bile žrtve naselja su često emocionalno vezani uz e, svojeg napadača te gospodarski ovise o njemu. U mnogim slučajevima se žrtva uvijek nanovo ugrožava putem e, nasilnih činova, a postoji i neka razdoblja koje su više razdoblja mira kada se počinitelj kaje. To je dakle kombinacija ljubavi, straha, srama, bespomoćnosti i e, kajanja, a isto tako su osobe često izložene socijalnoj stigmi e, jer ih se optužuje kao žrtvu i isto tako kad kad se to nasilje smatra privatnom stvari te se često prebanalizira. U takvim kontekstima žrtve šute i nerado prijavljuju ono čemu su bile izložene kao žrtve, te nerado isto tako se obraćaju raznim mehanizmima pomoći. A prijavljeni, prijavljena dijela predstavljaju samo mali dio raširnosti sveukupnog e, tog fenomena, što Europska komisija čini kako bismo se borili protiv nasilja nad ženama. Kao prvo želim vas podsjetiti da je nasilje jedno od pet prioriteta naše agende za politike jednakosti, kao što smo to definirali u našoj strategiji za jednakost spolova, koja pokriva razdoblje od 2010. do 2015. godine. Dakle, nasilje nad ženama zauzima vrlo važno mjesto unutar naših politika. Što se tiče instrumenata, tu bih htjela naglasiti da u temeljnim ugovorima nemamo poseban pravni temelj kojima bismo se borili protiv nasilja nad ženama. To znači da su glavne odgovornosti na državama članicama. Dakle, glavne odgovornosti za prevenciju nasilja nad ženama, za kažnjavanje činova nasilja nad ženama te za pružanje podrške i pomoći žrtvama nasilja nad ženama ali isto tako moram reći da Europska komisija u potpunosti nam da koristi europske nadležnosti što je više moguće kako bi pružila podršku državama članicama u prevenciji i u borbi protiv svih oblika nasilja nad ženama. Naše su ambicije zajamčiti da sve naše aktivnosti nadopunjuju nacionalne aktivnosti te da isto tako dodaju dodatnu vrijednost tim aktivnostima. Jedan od prvih važnih koraka u tom smjeru jest da u potpunosti sagledamo znanje koje imamo o ovim fenomenima i stoga je ova studija Agencije za temeljna prava toliko važna po našem mišljenju. Europska komisija surađuje sa svim važnim dionicima pomoću Agencije za temeljna prava, Eurostat te Europskim institutom za jednakost e, spolova u Vilniusu kako bismo dobili bolje i jače podatke jaču vidljivost tih podataka o ovim fenomenima jer nam samo oni omogućuju da izradimo učinkovite politike te da isto tako pratimo napredak na ovom području. Europska komisija se također obraća na nasilje nad ženama tako što se borimo protiv demokracije općenito i putem koordinacije između europskog zakonodavstva i nacionalnih politika. Žrtve nasilja moraju dobiti pomoć diljem Europske unije. Potrebni su nam zakoni kako bismo kaznili počinitelje, a zaštitili žrtve. Dopustite mi da vas podsjetim da smo usvojili sveobuhvatni zakonodavni okvir što se tiče zakonodavstva i provođenja pravde na europskoj razini. Taj okvir uključuje i uredbu o trgovini e, ljudima, te osobe su vrlo često žene. Imamo direktivu protiv seksualne zlouporabe i seksualnog iskorištavanja djece te dječje pornografije. Imamo direktivu e, koja je vezana uz europski nalog za zaštitu gdje imamo komplementarnu uredbu koja se primjenjuje i u civilnim slučajevima. A na posljedku imamo isto tako i nedavno usvojenu direktivu o pravima žrtva, žrtava kriminala gdje zatražemo specifičnu zaštitu e, isto tako žrtava nasilja e, koji su rodno utemeljeni. Europska komisija upravo sada prati provedbu ovih zakonodavnih e, dokumenata nacionalnoj razini te će pratiti njihovu implementaciju. Konvencija Vijeća Europe koja je već danas spomenuta E, isto tako daje svoj doprinos e, u borbi protiv nasilja nad ženama te nasilja obitelji. To je jedan važan daljnji zakonodavni dokument koji će donijeti do dodatnog napretka u našem radu. Europska komisija koristi svaku priliku da apelira na države članice da pojedinačno apel, e, ratificiraju ovu konvenciju. Molim vas da i vi potaknete vaše vlade i vaše nacionalne parlamente kako bi ratificirali ovu konvenciju. Komisija je također odlučna u tome da u potpunosti iskoristi e, novi program za e, prava, za građanska prava i e, mogućnost koju pruža da organizira kampanje za podizanje svijesti, redovne razmjene dobrih praksi, te pružanje financiranja vladama, udrugama civilnim društava, mrežama kako bismo vršili prevenciju i eliminaciju svih oblika nasilja nad ženama. Na posljedku želim se tako shvatiti vašu pozornost na nedavno usvojeno priopćenje o uklanjanju ženskog genitalnog sakačenja. Žensko genitalno sakačenje je veliko kršenje ženskih prava i oblik isto tako kršenja dječjih prava. Uz ovo priopćenje Europska komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje određuje unutarnje i vanjske mjere kako bismo razvili bolje razumijevanje ženskog genitalnog sakađenja, kako bismo vršili prevenciju tog fenomena, tako da surađujemo sa e, zajednicama kojih se to tiče, tako da pružamo podršku žrtvama kroz e, podršku na više razina i kako bismo zaštitili žene koje su, koje su izložene rizicima, koje žive unutar Europske unije, ali i u dijelovima svijeta gdje se ovaj zločin vrši. Isto tako želimo osigurati da se te aktivnosti prate, te se Europska komisija obvezala da će kontrolirati, da će pratiti napredak i to e, godišnje e, tih aktivnosti i to putem naših priobručenja. Kao zaključak još jednom bih htjela reći da je Europska komisija odlučna da i dalje podržava države članice u tome da uklone svake, svaka, svaki oblik nasilja nad ženama tako što e, razvijaju ciljane i dosljedne aktivnosti na europskoj razini i da se tako u potpunosti iskoriste europske nadležnosti. Mi smatramo da su aktivnosti i suradnje na svim razinama od suštinske važnosti i stoga radimo i dalje zajedno kako bismo uklonili rodno uvjetovano nasilje u Europi. Hvala vam na vašoj pažnji. Hvala. Mislim da je vrlo važno da je Europska komisija također ovdje kako e, bi nam se obratila, kako biste nam rekli što radite iz vaše perspektive. Vrlo mi je drago što ste odvojili to vrijeme i što ste bili slobodni kako biste prisustvovali ovom sastanku i kako biste nam iznijeli stajalište Europske komisije. Hvala vam. Sada ćemo prijeći na sljedećeg govornika, to je gospođa Silvija Volbi, profesorica sociologije predsjednica UNESCO u istraživanje rodnih pitanja pri e, sveučilištu u Lancasteru iz Ujedinog kraljevstva. Imate također 10 minuta, izvolite. Hvala. Ja ću danas ukazati pažnju na tri aspekata. Kao prvo troškovi nasilja nad ženama, kao drugo pravne perspektive gdje imamo više toga što možemo učiniti što se tiče ovog, ovog fenomena, a kao treće dati pregled nad zakonodavstvo vezano uz silovanje diljem svijeta. Zatim ću se tako pogledati pet različitih načina na koje možemo promišljati o strateškim aktivnostima kako bismo zaustavili nasilje nad ženama. Započet ću sa pravnim pitanjima, zatim ću prijeći na gospodarska pitanja, to je više tradicionalnije područje u okviru nadležnosti Europske unije, zatim ću pogledati više na rodnu ravnotežu u načinu odlučivanja te na strateško planiranje. Kao prvo, zakonodavstvo. Europska unija je u proteklih nekog godina imala više direktiva koji se tiču nasilja nad ženama. Dakle, ovo je popis, imamo nalog za zaštitu, trgovine ljudima, prava žrtava i tako dalje, ali isto tako imamo i zakonodavstvo vezano uz napasovanje, koje je na neki način isto tako nasilje nad ženama. Koji je put napred? Imamo dvije strateške alternative i oni su pred nama. Europski parlament želi učiniti veliki korak, žele koristiti članak 255 o temeljnim, temeljnih ugovora Europske unije i žele reći da Europska unija mora biti nadležna isto tako i na pitanjima nasilja ženama. A kao drugo imamo takozvani pristup korak po korak, dakle postepeno solidno nakupljanje direktive po direktive, dakle mala akcija za, kojom zatim slijedi druga mala akcija, postoje dakle različite strategije koje nam se nude kao različiti načini na koje možemo ići naprijed. Ako se osvrnem na to što bi mogao biti sljedeći mali korak, tu možemo vidjeti na primjer da unutar nadležnosti koje daje Lisabonski ugovor, ugovor o načinu rada Europske unije, članci 82 i 83, vidimo da imamo nadležnosti koje se tiču kaznenog prava. I e, s tim ciljem zapravo, da se ustanovi zajednički e, prostor sigurnosti, pravde i slobode i da imamo dakle odredbe na području isto tako sada civilnog, civilnog zakonodavstva, a to možemo imati samo tamo gdje imamo slične zakonodavne standarde. Postavlja se pitanje možemo li imati još i više takvih. Nemojte zaboraviti isto tako na zakon e, protiv diskriminacija. To je područje gdje je Europska unija doista jako razvijala svoja prava što se tiče e, jednakosti i tu smo vidjeli zapravo inicijalni posao što se tiče rodno uvjetovanog nasilja što smo tada zvali napastovanjem, dakle rodno napastovanje i seksualno napastovanje. Na neki način ja bih se založila za to da rodno uvjetovano nasilje nad ženama, da je to podskup e, rodnog napasovanja i da se može shvatiti e, kao takvo na sličan način zato što je to samo mali pomak, a ne toliko veliki. Koje su granice? Granice su one koje su granice na Europskoj uniji. Dakle, drugačije su od onih na nacionalnoj razini. Granice su one koje se tiču prije svega toga što se može postići na europskoj razini. Dakle, što se može učiniti ako krenemo korak po korak? Silovanje. Ako silovatelj napusti, pobjegne iz države, dakle to je netko tko je optužen za silovanje, to treba naglasiti, ako on ode u drugu državu članicu, može li doći do isključ, izučenja, može, ako imamo dakle jednake zakone u tim zemljama. Nedavno smo imali dosta jakih argumenta koji su izneseni zbog toga. Imali smo slučajeve na visokoj razini kojima je bilo potrebno više mjeseci da se riješe. Zar ne bi bilo bolje da smo imali pravnu e, sigurnost kako bismo imali međusobno priznavanje sudskih presuda e, kada govorimo o silovanju, kada bismo na taj način razjasnili neka manja pitanja kao na primjer e, da ne postoji izuzeće za izvanbračne udruge i da imamo određene granične vrijednosti. Dakle, to bi bio sličan razvoj kao što ga vidimo pri direktivama o trgovini ljudima ili seksualnom napadu. Slično je i sa direktivom o napadu u obitelji. Svaka zemlja ima zakonodavstvo vezano uz napad. Ne možete nekoga udariti, to je dio kaznog prava. Neke države nude određene iznimke u slučaju braka a nitko zapravo ne misli da je to potrebno. Ne bismo li imali prav, ne bismo trebali imati pravnu sigurnost tako da uklonimo ta izuzeća za brak u okviru jedne direktive gdje bismo se obračunali na napade u okviru obitelji. Dakle, to su neka, neki primjeri gdje bismo mogli nastaviti sa ovom, ovim pristupom korak po korak sa akumulacijom direktiva na europskoj razini sa e, jednim paketom kojim bi se oni svi mogli obuhvatiti kako bismo se osigurali da su pravilno provedeni. I samo usput rečeno, rodno uvjetovano naselje je usko povezano sa rodnim napastovanjem, a za to već imamo nadležnost za, priznatu za Europsku uniju u okviru zakonodavstva vezanih u zapošljavanje i u okviru e, usluga i roba i to se može još malo možda proširiti pomoću članka 19. Dakle, to je pristup korak po korak. Alternativa bi bila rezolucija Europskog parlamenta gdje kažemo da nam je potrebno to kao područje, dakle rodno uvjetovano nasilje, nasilje na ženama je područje i na taj način možemo imati izravno direktive za tu temu. To je dakle ovaj korak koji, Europski parlament predlaže i e, oko kojeg dakle se vodi ova trenutna rasprava. Gospodarstvo. Europska unija već dugo ima nadležnosti na području gospodarstva. Tradicionalno gledano to je bilo područje gdje smo vidjeli e, jednakost spolova i e, sve veću važnost tog pitanja ravnopravnosti spolova. Nasilje nad ženama je nešto što narušava gospodarstvo. Ono uklanja mogućnost ženama za zapošljavanje. Stoga je to i gospodarsko pitanje i možemo se okrenuti prema europskim nadležnostima na području gospodarstva te pogledati i imamo li ovdje određene resurse kada govorimo o gospodarstvu. Imamo, na primjer, reintegraciju na tržište rada. Naravno, iza toga je bila bila jedna druga zamisla, ali uz malo proširenje možemo tu uključiti i žene koje su bile fizički ili psihički e, napasovane i na njih da se uvede natak u tržišta rada. Zatim, možemo li isto tako kao što je to u slučaju u Grčkoj e, koristiti europske strukturne fondove da bismo žene ponovno vratile u gospodarstvo? Možemo li koristiti te fondove učinkovitije i e, na širi način? Što je isto tako sa onim europskim e, širokim gospodarskim smjernicama? Za ne bismo njime isto mogli priznati da je nasilje ženima e, nešto što narušava gospodarstvo? Dakle, ja bih na temelju iskustva iz Ujedinog kraljevstva rekla da treba naglasiti da nasilje nad ženama narušava europsko zakonodavstvo za 228 milijardi eura godišnje. To je dakle šteta koja se čini gdje bismo možda mogli onda vidjeti do nekog, nekog novog inovativnog suštinskog napretka. Istraživanje. Postoji mnogo rekomendata da bismo trebali imati više istraživanja o tome. Učinimo to na europskoj razini, a što je sa obzorom 2020. Možemo li naći pojam roda u, to, u obzoru 2020. to je vrlo teč, teško unutar programa za istraživanje. Možda bismo u idućem naraštaju mogli staviti e, na neki način taj pojam isto tako u te politike, možda bismo ga mogli uvesti u to. Zatim to bi isto tako bilo jedno malo proširenje e, gdje bismo mogli iskoristiti naše nadležnosti. Zatim rodna ravnoteža u donošenju odluka. Znamo da se to već čini u konfliktnim zonama. Žene kada idu e, u okviru mirotvornih misija na teren, oni su vrlo važni kako bi se prije svega vešla prevencija nasilja nad ženama u tim područjima. Dakle, imamo e, različite pristupe, mali korake, vele korake. Imamo rodnu ravnotežnost u e, donošenju odluka, istraživanje i daljnje planiranje. Hvala. Thank you very much. hvala. Ovo su bili krajnje konkretni prijedlozi kako bismo spozabali s ovim. Nakon ovoga nitko neće moći postaviti pitanje, a što bismo trebali napraviti. Dakle, uveliko cijenim vaš doprinos. Dali ste isto tako i primjer e, toga da se komisija i parlament, Europski parlament uvijek ne slažu o stvarima. Da, i takve stvari događaju. još jednom najljepša hvala. A sada Prelazimo na zadnji govornik u ovom panelu. Vi ćete biti glas e, graničkog civilnog društva. Sada predajem riječ gospođi Vivian Teitelbaum, predsjednici Europskog ženskog lobija i imate deset minuta. Izvolite. Najviše hvala. Dopustite da vam zahvalim predsjedniče, dragi Mihael na pozivu Velika čast i zadovoljstvo biti ovdje danas i proslaviti s odborom e, za prava žena i rodnu jednakost, Međunarodni dan žena, koji, su koji igraju ključnu ulogu e, u borbi da prava žena i jednakost između muškaraca i žena ostanu na vrhu prioriteta Europske unije i e, europskih politika. Kao što mnogi među vama znaju, Europski ženski lobby je najveća koalicija nevladinih e, udruga Europe za ljudska za prava žena e, sa članstvom svih zemalja članica Europske unije i koje je prošireno na Srbiju, Makedoniju i Tursku. Za mene je jako važno biti ovdje danas i govoriti u ime svih žena koje predstavljamo kako bismo s vama podijelili zabrinutost i izazove s kojima su suočene žene diljem Europe kada je riječ o nasilju nad ženama. Danas smo mogli čuti kako je nasilje nad ženama i dalje jako zastupljeno u Europskoj uniji. Evo brojke Europske agencije za temeljna ljudska prava su šokantne. No, nažalost, i kažem, nažalost, to nije iznenađenje za nas. Mi smo pozivali, već upozoravali već godinama na realnost glede nasilja nad ženama koje je istrajava i utječe na sve žene. Nasilje nad ženama je jasna prepreka e, na putu jednakosti između muškaraca i žena. Činjenice i brojke koje je predstavila Agencija za ljudska prava daje dokaze koliko je žurno djelovati. Još od 1999. godine naša udruga je ustanovila da svaka peta žena u Europi je bila žrtvom nasilja u obitelji u Europi i vidimo danas da se te brojke nisu promijenile. Europska komisija je već puno toga napravila kako bi riješila ovaj e, ovo stalno e, kršenje, povredu e, ljudskih prava žena. Mi smo zahvalni radu gospođe Reding i spremnosti da se radi na razvoju zakonodavnih mjera i zahvalni smo za zaštitu žena i zahvalni smo europskom na... stvaranju europskog naloga za zaštu žena i žrtava. Ovo će biti sredstva koja će pružiti zaštu ženama i žrtvama e, muškog nasilja. E, Dafni, program Dafni je isto tako od ključnog značaja kako bi se e, analiziralo i sprečavalo nasilje protiv žena i radilo na razvoju projekata koji će unijeti prave izmjene u život žena. Dakle, zajedno s našim članovima mi dalje radimo na osvješćivanju na, u vezi s nasiljem nad ženama. Prošle godine smo objavili e, drugi barometar našeg observatorija i ovdje tada u tom slučaju se radilo o silovanju u Europskoj uniji. E, silovanje je e, najčešće kriminaliziran vid seksualnog nasilja i kodificiran je u svim nacionalnim zakonodavstvama i tu se radi o obliku muškog nasilja koje je najčešće skriveno. To predstavlja čin koji koriste muškarci pojedinačno ili e, kolektivno kako bi potvrdili svoju moć, kontrolu i zadržali e, dominaciju nad ženama. 32 e, države koje su prošle kroz ovu analizu, od njih 32 samo pet ima odgovarajuće zakonodavne tekstove koji odgovaraju definiciji Istanbulske konvencije. Podaci kojima raspolažemo su jako oskudni uz nekoliko izuzetaka informacije o e, e, stanju žena e, izvješća o silovanjima su nepostojeća. Uglavnom se pretpostavlja da 90% silovanja nisu prijavljena i svugdje su službe podrške nedovoljne ili nepostojeće. Dakle, po ovim podacima je jasno da e, Europa može više napraviti. Prošlog tjedna Europski parlament je usvojio dva važna, e, važna izvješća glede nasilja e, nad ženama. Jedno se odnosilo na nasilje protiv, nad ženama, a drugo na prostituciju i seksualno izrabljivanje. Oba zahtijevaju dodatno djelovanje Europske unije. Europski zastupnici su e, došli do istog zaključka glede ove situacije. Žene su još uvijek nejednako zaštićene u Europskoj uniji. Ovisno o tome gdje žive, možda neće doći do pravde ili ih se možda čak neće ni saslušati. E, zastupljenost predrasuda ima veliku ulogu u sprječavanju promjene mentaliteta. S jedne strane u kontekstu e, stroge štednje žene su e, vraćene na tradicionalnu ulogu e, drugog, drugog u obitelji i tu se potvrđuju predrasude o ulozi muškaraca i žena gdje je prioritet dat muškarcima e, kao e, hraniteljima i onima koji zarađuju. ovo ima utjecaj na e, djevojke kada se radi o obrazovanju i odlukama u vezi s njihovom karijerom i s druge strane postoji fenomen hiperseksualizacije koji je sve zastupljeniji u Europi sa e, fenomenom e, trivializacije seksualnih e, reklama i sve više pornografije u javnoj sferi. Poruke koje se prosljeđuju jeste da su tijela žena na raspolaganju za fantazme muškaraca i to utječe dakle na samopoštovanje. Ovo ima izravan utjecaj na odnose, na veze između muškaraca i žena i e, na e, ranjivost žena i djevojaka e, spram muškog nasilja. Ti rezolucije Europskog parlamenta ukazuju na diskrepanciju kada se radi o nasilju nad ženama u Europskoj uniji. Iduće godine Europska unija će zajedno sa svim državama svijeta proslaviti 20 godina Pekinjske pekinške platforme za djelovanje. To je instrument, e, dokument Ujedinjenih naroda za promičbu prava žena i ostvarivanje jednakosti između žena i muškaraca. Nasilje protiv žena je jedno od 12 e, ključnih e, područja koje je ta platforma e, identificirala. 20 godina nakon usvajanja te platforme kako kako to da i dalje ta pekinška platforma za djelovanje još uvijek relevantna? Globalni pokreti se pojavljuju i traži se da se okonča nasilje nad ženama i poziva se donositelje odluka da djeluju. Prošlog mjeseca mi smo sudjelovali u drugom izdanju one Billion Risinga i to je bila globalna akcija protiv nasilja nad ženama. Mnogi za, europski zastupnici su nas podržali u našem zahtjevu da 2016. godina bude europska godina za kraj nasilja nad ženama. Sprečavanje nasilja protiv žena doista je izazov za sve. Tu se radi o odgovornosti svakog građana. Međutim, to ne može biti ovenčano uspjehom ukoliko službena tijela ne djeluju i ne izvrše svoje obveze pravovremeno. Potrebno je da se usvoje zakonodavne mjere koje će osuditi sve vidove e, nasilja nad ženama. Potrebna je zašta svih e, žena, onih e, s invaliditetima, migrantica, lezbijki, transrodnih žena, mlad, djevojaka, starih žena i tako Potrebne su službe i mjere da se podrži žene, da im se pomogne, da prežive pretrpljeno nasilje i izgrade novi život i potrebno je isto tako promjena mentaliteta. U e, Europskom ženskom lobiju mi doista vjerujemo da e, su da je prevencija, bilo da se radi o kampanji za podizanje osvješćenost, E, osvješćenosti obuci profesionalaca, jačanje uloge e, žena, rad sa mladićima, aktivnosti u školi, e, uključivanje u školski program tekstova o pravima žena može biti uspješno isključivo ako se to bude radilo isključivo u e, sveobuhvatnom okviru e, borbe protiv e, nasilja nad ženama. Europska unija ne može čekati dodatnih 20 godina. Mi pozivamo države članice i Europsku komisiju da zajedno rade i zajedno s novim sazivom Europskog parlamenta da naprave progresivnu strategiju Europske unije e, u kojoj će se boriti protiv svih vidova nasilja nad ženama i ovo je, ovo je naš zahtjev e, pred europske izbore. Hvala na pozornosti. Uh, hvala vam, doista hvala, ja se slažem s vama kada kažete da zakon ne može e, sve promijeniti, ali zakon jest jako sredstvo, jak znak društvu ukoliko da želite nešto promijeniti. Naravno potrebne su i druge stvari, ali to je jedan od ključnih koraka e, dakle izglasati zakon, eto slažem se s tim u vezi s vama i e, također potvrđujem da je Europski ženski lobby jako važna udruga za mnoge članice mog odbora jer uvijek radite, surađujete na prijedlog brojnih ideja i uveliko cijenimo vaš rad i doprinos. Sada ćemo otvoriti javnu raspravu, dati riječ e, zastupnicima i dalje e, ostajemo pristom istom pravilu od tri minute i ja ću prekinuti dakle e, one koji slučajno možda Rekoračete tri minute. Prva tri govornika su gospođa Marija Repusi iz Grčke, nakon nje gospođa Dijana Kasaka iz Latvije i treći gospodin Sofoklis Fitis iz Cipra. Dakle, najprije gospođa Marija Repusi iz Grčke. Izvolite, imate riječ na tri minute. Hvala, Najprije želim reći da sam jako zadovoljan, sretna što sam danas s vama. Zatim želim reći da imam dojam da je ponekad solidarnost među ženama ono što prelazi preko nacionalne granice. Danas osjećam puno više solidarnosti ovdje među nama nego što ga osjećam u mom nacionalnom parlamentu u kojem dominiraju kao i u drugim parlamentima muškarci. Istraživanje agencije za temeljna prava je jako važno iz prvobitnog razloga što to uz brojčne podatke pokazuje kako se nasilje vrši nad ženama. To je učinilo stvar vidljivom i to je od velikog značaja jer danas više nitko ne može postupati kao da to ne postoji. Znamo do koje mjere je rasprostranjeno nasilje i koliko je rasprostranjeno svim zemljama određene predrasude su e, pale kada se radi o nasilju nad ženama, na primjer e, e, e, percepcija sjevera spram juga. Dakle, mislim da je objavljivanje ovih podataka jako važna stvar. To će omogućiti Europskoj uniji, državama članicama Europske unije, da preuzmu svoje odgovornosti spram tog fenomena nasilja. Ne možemo više ići dalje u integraciji Europskoj uniji, dok su žene građanke Europske unije žrtve jako čestog fizičkog, psihičkog nasilja ili bilo kojeg drugog vida nasilja unutar Europske unije. Dakle, što ćemo raditi po tom pitanju? Najprije treba zakonodavno djelovati, to je odlično. Zakonodavne odredbe su jako dobre za borbu protiv te pojave pošasti. Trebamo ratificirati konvenciju iz Istambula ojačati pravni arsenal kojim raspolažemo, sudski arsenal kojim raspolažemo, no osobno mislim da ne treba samo na tim linijama fronta djelovati. Ne smijemo zaboraviti da je nasilje najekstremniji oblik odnosa dominantnosti između spolova, to je čak vid izrabljivanja. I to je struktura, odnos, osnova strukture nasilja nad ženama. I ako se, ukoliko se ne suočimo s tim i napadnemo to globalno, mislim da bi žene i dalje mogle biti izvrnute nasilju. U Grčkoj, na primjer, da, evo, da ću vam e, nekoliko podataka, 2006. godine usvojili smo jako važan zakon, važan jer priznaje silovanje, bračno, to je jako važno no, jako je mali broj žena koje su e, podnijele tužbu i još manje e, e, su izašle pred sud. Dakle, vidim da mi je vrijeme isteklo, tako da neću više ništa reći. Najljepša hvala. Da, evo, možete pratiti vrijeme na ekranu. Ne zaboravite to. Sada dajem riječ gospođi Djenika Šaki iz Latvije. Izvolite, imate riječ na tri minute. Hvala. Ja bih žela najprije zahvaliti na pozivu na ovu konferenciju, izraziti zahvalnost Europskom parlamentu na organizaciji ovog događaja i komisiji što je iznijela svoj prijedlog. Nasilje protiv žena, borba protiv nasilja uh, u obitelji, promocija, uh, borba protiv diskriminacije, nasilja u obitelji, ne samo protiv žena, već protiv djece. Eto, to su instrumenti koje možemo koristiti da ojačamo nacionalne stave. Nažalost, e, što se Latvije tiče, i hvala Europskoj agenciji za temeljna prava što, su, što je provela ovo istraživanje. Nažalost, Latvija je jedna od država u kojoj ima najveća stopa nasilja protiv žena postoci su između 30 39%, tako da bih žela zahvaliti naš nacionalni parlament i nevladne organizacije koje su sudjelovale u radu i usvajanju e, zakona za zaštitu od nasilja u obitelji. Evo, konačno smo došli do etape u kojoj nećemo samo izolirati žrtvu, već i počinitelja nasilja i tako prekinuti taj začarani krug. Nažalost, statistički podaci ne idu nam u korist u našem slučaju i uviđamo da je Latvija e, jedna od država koja e, sudjeluje u e, trgovini ljudi. Vidimo da smo jako visoko na popisu E, zemlje podrijetla e, žrtava, moramo spostarati da e, se ljudska prava poštuju i reproduktivna prava su ugrožena. Također želim reći koji su, koje su mjere koje treba poduzeti kako bi se smanjilo nasilje nad ženama. Najprije mislim da je važno da više žene više sudjeluju u politici kako bi utjecale na donošenje odluka na mjesnoj, regionalnoj, nacionalnoj, a i europskoj razini kako bi se e, zajamčila e, rodna jednakost, e, ukinula, e, ukinulo siromaštvo, jer kao što vidimo države siromašnije, u siromašnim državama statistike o nasilju nad ženama pokazuju višu stopu nasilja i moramo se postarati da e, se osnuju nužne e, službe za zaštitu žena kako bi se mogle e, uključiti u tržište rada i postati ekonomski nezavisne. I evo još jedan imam prijedlog za političare i donositelje odluka za suradnju s Europskim parlamentom i forumom za e, suradnju i razvoj. Hvala. Hvala sada gospodin Sofrikes Fitis ima riječ e, iz Cipra. Izvolite. Hvala. Pitanje kojim se danas bavimo je nažalost i dalje jako aktualno e, to nasilje e, protiv žena e, žene sprečava da na jednak, e, na ravnopravan način sudjeluje u društvu, u životu i uživa u svojim ljudskim pravama. Vijeće Europe je napravo studiju o gospodarskim posljedicama nasilja nad ženama i prepreke koje se sprečavaju njihovo jednako sudjelovanje u društvu. Prema toj studiji cijena za Europsku uniju je 26 milijardi eura godišnje. Želim vas obavijestiti o napretku e, u borbi protiv nasilja nad ženama u mojoj zemlji. E, Ciparska vlada usprkos gospodarskoj krizi je stavila na u sam vrh svojih prioriteta ovo pitanje i izrazila je svoju političku volju da se bori protiv nasilja nad ženama. Cipar se nalazi u programu gospodarske prilagodbe, dakle sudjeluje u takvom programu i država je napravila jednu dubinsku analizu obveza koje e, su popisane u konvenciji iz Istambula, no e, nadležno ministarstvo je već napravilo određen niz političkih e, zahtjeva kako bi uskladilo e, Cipar s, tim, e, s tom konvencijom, odnosno naše zakonodavstvo, tako da se predviđa izglasavanje određenog niza zakonodavnih e, mjera koje su, koje, su predstavljene u tom, toj konvenciji kako bi se smanjio broj nasilja, slučajeva nasilja nad ženama i predvidjele sankcije predviđeno je e, dakle isto tako i e, prilagodba e, zakonika kako bi se kaznili počinitelji tih nasilja. To je također predviđeno u toj konvenciji. Predstav, tu se spominje isto tako počinjeno nasilje nad svim osobama koje imaju boravište u Cipru, no ono što se radi izvan teritorija e, Cipra i to je uključeno ukoliko je to kazneno dijelo u e, državi podrijetla. Isto tako se je predviđeno jačanje uloge policije kako je postala učinkovitija za prevenciju i reakciju u slučaju počinjenog nasilja i isto tako u okviru nacionalnih mehanizama za zaštitu prava žena pomažemo e, organizacije za uspostavu programa osvješćivanja isto tako potičemo e, žrtve da se jave nadležnim službama kako bi dobile pomoć od pravde. Hvala. Hvala. Sljedeća tri govornika su gospođa Kuljanov, gospođa Ros Martinez iz Španjolske i gospođa Elsa Pais iz Portugala. Dakle, najprije gospođa Puljan iz Italije. Izvolite, imate riječ na tri minute. Thank you, grazie. E, hvala. Ja se pridružujem e, zahvalama kolega Europskom parlamentu i Vijeću Europe te agencijama koje su organizirale i promovirale ovu, ovu priliku za raspravu, te također na kvaliteti podataka koje su nam predstavili. Ti podaci su prema mojem mišljenju osnovni temelj za bilo kakvu vrstu rada na nacionalnoj ili europskoj razini. Naravno, zahvaljujem se, zahvaljujem se u svoje ime, u ime talijanskog parlamenta i predsjednice E, doma zastupnika gospođe Baldini koja je, ima jako puno iskustva upravo u području zaštite ljudskih prava. Gospođa Baldini je imala e, vrlo važnu ulogu u razvoju zakonodavnih postup, e, zakonodavne materije koje je kolegica ranije vrlo dobro upoznala. Razvoj zakona se odnosi na usvajanje Istanbulske konvencije te propise za borbu i prevenciju e, zlostavljanja i nasilja. Mislim da je jako važno, kad govorimo o zakonodavnim aspektu i kulturnom aspektu, sve ono što je navedeno u tim odredbama i to s obzirom na talijansku realnost. Tu posebice e, se odnosim na uvođenje dom nasilja u četiri zida, tako da napokon se to premješta dakle i u političku sferu, zato što sve to samo zapravo doprinosi sve većim nejednakostima i nije riječ o, pošasti. Još bih htjela e, postaviti jedno pitanje panelistima. Da li u pripremi europske e, strategije bismo li se morali koncentrirati na koordinaciju različitih e, frontova ove borbe? To znači da se koncentriramo na obrazovanje, prevenciju i pružanje podrške, a ne samo na e, kazne. Smatrate li da je to ipak neophodno? Dakle, imati jedan jedinstveni europski okvir. Kad govorim o politikama, e, nacionalnim politikama i europskim politikama. Zato što e, pitanje sustavnosti je vrlo važno jer vrlo često naši odgovori riskiraju da budu samo reaktivni. I još jedna zadnja stvar. Mislim da pitanje nasilja i zlostavljanja nije samo pitanje prava. To je nešto mnogo dublje, kao što su nam vrlo dobro objasnili, to jest prikazali podaci koje smo zajedno komentirali jutros. Pitanje dostojanstva, pitanje poštenja koje moraju karakterizirati e, odnose među ljudima, to nije stvar kulture pardon, to nije samo stvar zakona, to je kulturno pitanje. I samo ako to premjestimo na tu temu, moći ćemo postići onu, one akcije transverzalne, za koje su mnogi kolege danas rekli da su ključne i neophodne za uspjeh ovih napora. Hvala. A sada gospođa Ros Martinez iz Španjolske. Dobar dan i puno vam hvala što ste organizirali ovaj dan rasprave o ovako važnoj temi mm, nasilja nad ženama. Nasilje nad ženama je najbrutalniji prikaz e, nejednakosti koja postoji u našim društvima. Nasilje koje svake godine ubija previše žena iz jednostavne činjenice što su žene, ali i maloljetnice, djecu, dječake i djevojčice. Stvarnost je vrlo jasna, kriza nas sve pogađa, i rađa sve više ranjivih skupina. Žene koje se nalaze u situacijama u kojima su zlostavljanje, teško im je prekinuti tu situaciju i izaći iz spirale krize. Zato im je potrebna pomoć. Potrebna im je minimalna sigurnost da mogu vratiti svoje živote na pravi tok, a ova kriza im samo pred njih stavlja još jednu dodatnu prepreku, nepremostivu. I tu moraju reagirati i vlada i Europska unija. Više nego ikada i još pogotovo danas nakon što sam čula podatke e, istraživanja o nasilju nad ženama u Europskoj uniji, jasno je da moramo raditi na kampanjama podizanja svijesti, prevencije, pružanja informacija, sensibilizacije žrtava i njihove djece kako ne bismo živjeli u društvu prepunom smrti i agresije i a, htjela bih se koncentrirati malo i na važnost obrazovanja. Obrazovni sustav predstavlja idealni okvir za borbu protiv ove socijalne pošasti. To je temelj, to je najmoćniji alat za obrazovanje mladih kako ne bi oni dalje tako postupali. Ako društvo ne bude definiralo jasne politike s obzirom na tu realnost, te osobe će strajno biti žrtve nekih oblika nasilja kroz cijeli svoj život Sjetila sam se jedne rečenice koja kaže da je poštenje nešto jako važno što, o čemu te uče dok si još mali. Osobe male koje su žrtve psihičkog i fizičkog nasilja i ako ne budu dobile odgovarajuću pomoć, one će se nastaviti tako ponašati u svojoj odrasloj dobi. Dakle, protiv nasilja nad ženama se moramo boriti iz učionica, iz obrazovnih ustinova, zato što ono o čemu se ne govori, to ne postoji. Tako da to je ključno za iskorjenjivanje nasilja nad ženama i pronaći način da buduće generacije ne zapadaju u tu e, zamku. Buduće društvo mora biti društvo odgovornosti, slobode i demokracije. Najbolje obrazovanje i obrazovanje o jednakosti. I na kraju bih još rekla da svaka žena je zajednički uspjeh svih nas i Europske unije. Thank you so much for that. And, Hvala, a sada riječ ima gospođa Selsa Pais iz Portugala. Hvala. Hvala. Ovdje govorimo o ljudskim pravima, ne smijemo to zaboraviti. Ovo nije samo borba za žene. Riječ je o borbi koja uključuje i muškarce i cjelokupno čovečanstvo. To mora biti politička borba. To je borba za temeljna prava. Svake tri žene, zapravo jedna u tri žene u Europi je žrtva nasilja. To je, to je strašno. I ne pate samo žene od toga, već i države kad pogledate koliko je osoba poginulo u Portugalu, govorimo o četrdesetak osoba e, godišnje i to nas sve pogađa. Nasilje nad ženama šteti svima, ženama, razvoju, konkurentnosti, kreativnosti i šteti razvoju društva kao cijelog društva. Stoga to je važno za sve. I čak i u trenucima krize. Riječ je o važan e, problem i to pogotovo u trenucima krize. Tako da mm, mislim da to mora imati prioritetno mjesto, a mislim da to nije među prioritetima sada kako stvari stoje. E, moramo se boriti za jednu pravednu i poštenu zajednicu, društvo u kojoj ne postoji nikakav oblici nasilja. i ne smijemo dopustiti, dopustiti postojanje diskriminacije na temelju e, roda, a niti diskriminaciju na bilo koje vrste. Mnoge su žene diskriminirane ne samo zbog nejednakosti između muškaraca i žena, već e, i zbog nasilja koje trpe. Tako da moramo prijeći sa e, riječi na dijela. Moramo se boriti i to na svim frontovima. I nakon Istambulske konvencije Europska unija ne može stati, mora napokon početi djelovati i to na način da promiče direktivu kojom će uključiti sve zemlje članice u tu borbu. To mora biti učinjeno na razini Europske unije i treba nam strategija za dugoročno, za kratkoročno, srednjeročno i dugoročno razdoblje i u tom smislu moramo voditi tu bitku, a pritom govoriti i o obrazovanju, obrazovanju za građanstvo. Dakle, kao što sam rekla, voditi borbu na svim frontovima, zato što ili ćemo sve pobijediti ili ćemo sve izgubiti. Nitko ne zna tko će pobijediti ako ova tema ne bude jedan od prioriteta u našem razdoblju. Govorili smo o gospodarstvu, o troškovima, ali zašto onda ne e, posvetimo jedan od sljedećih sastanaka upravo toj temi? A sada gospođa Debra Šembri iz Moldove, a nakon toga imamo iz Malte, pardon. A nakon toga imamo treći krug. Zapravo nakon toga ćemo imati paneliste koji će nam odgovoriti. A hvala vam predsjedniče. Otkako smo djeca, uče nas mm, da moramo biti kažnjeni kad napravimo nešto loše. Isto tako nas uče da bismo mi žene trebale držati obitelji na okupu. Mislim da je to jedan od najvećih problema e, nasilja u obitelji. Zato što moramo e, naučiti žene da se prestanu osjećati krivima. Moramo prestati e, obrazovati žene tako da misle da je zlostavljanje zasluženo. Ja sam odvjetnica upravo u tom području. Jedan od najčešćih problema koje vidim kod svojih klijentica je upravo taj. Žene misle da dobivaju ono što zaslužuju kad ih se zlostavlja. A to nije točno i nije dobro. I ne možemo dozvoliti da žene nastave tako razmišljati da će, e, da ne smiju izaći iz toga zato što će se zbog toga raspasti obitelj. Mislim da naše žene moramo učiti da je dobro držati obitelj na okupu ako je riječ o mirnoj obitelji punoj ljubavi, no da disfunkcionalne obitelji funkcioniraju na posve drugačiji način. Zbog naše djece ponekad moramo otići. Zbog djece nećemo ostati u disfunkcionalnoj obitelji. Iako ćemo naše žene tako učiti. A ne možemo tu govoriti o konvencijama, zato što poneki ljudi možda ni ne pišu, ni ne čitaju. Moramo im e, se obratiti na njihovom jeziku. Moramo podučiti naše žene da e, zlostavljanje nije nikad zasluženo, da se obitelji drže zajedno dokle god je to obitelj koja funkcionira, no u trenutku kad obitelj prestane funkcionirati da žene moraju otići. I moramo učiniti naše konvencije čitljivim. Moramo ih prilagoditi jeziku koji oni mogu razumjeti. To znači da nam je potrebno više oglašavanja naših konvencija. Mm, te oglašavati naše inicijative. I to je jako važno da se zna što radimo u nacionalnim parlamentima, u Europskom parlamentu, da se vidi da pazimo na potrebe naših žena. Mislim da je to jako važno. Hvala vam. Hvala. I sada sljedeći E, gospodin Murphy, gospođa Murphy koja dolazi iz Europskog instituta za ravnopravnost spolova. Hvala. Vrlo često, nemam zapravo baš često zadnja riječ, uživat ću u ovome. Htjela bih komentirati riječi španjolske e, delegatkinje u prethodnom panelu. Ona je komentirala važnost e, španjolskog iskustva u podizanju svijesti i educiranju stručnjaka. Ta je praksa vrlo jasna u našim institutima, jako je dobro tamo zapravo izvješćima našeg instituta e, u borbi i iskorjenjivanju nasilja nad ženama. Pokušavat ću vas možda malo utješiti i htjela bih vrlo brzo proći kroz područja rada na kojem radi naš institut, a to je dugačak popis, nadam se da neću biti previše brzo u sljedeće dvije minute. Dakle, najprije radimo na studiji o administrativnim podacima u EU za 28 zemalja članica. Predstavit ćemo preliminarne rezultate na sastanku u Ožujku. Isto tako imamo bazu podataka o seksualnom nasilju, to će sve biti dostupno na našoj web stranici. Isto tako e, radimo studiju o troškovima nasilja, imamo neke dobre prakse o provenciji i zaštiti od e, nasilja u obitelji te pružanju usluga, to je također dostupno na našim stranicama. 2012. smo radili studiju o genitalnom sakačenju žena. Isto tako radimo na analizi pekinške platforme sa specifičnim fokusom na nasilje. To je dakle izvan e, jednog izvješća, ali je u izvješću našeg e, instituta E, nalazi tog istraživanja su vrlo šokantni, znam da mnogi od vas znaju e, za to, ali mislim da je to jako dobar izvor dobrih praksi. Veselimo se e, podacima iz agencije FRA. Prikupljanje podataka je vrlo, vrlo važno i komisija je definirala da će podržati zemlje članice u traženju direktive za žrtve koja se odnosi na prikupljanje podataka. I tu ćemo se koncentrirati pogotovo na metodologiju u prikupljanju podataka i klasifikaciji zločina. Eto, to su naša područja i htjela sam vam reći nešto o tome zato što je sve ovo vrlo važno kada se slaže strateški okvir na razini Europske unije. Plan koraka koji se moraju poduzeti u e, sljedećih 4 do 5 godine na europskoj razini zajedno sa zemljama članicama kako bi se iskorijenilo rodno uvjetovano nasilje i nasilje u obitelji u cijeloj Europskoj uniji. Hvala vam. Hvala vam na ovim podacima. Hvala vam. Sada ću dati priliku panelistima da e, kratko odgovore. E, nažalost, e, dvije kolegice su morale otići. hoćemo li početi sa gospođom Wolby? Ne morate ako ne želite. Mislim da je divno kako svaki govornik hvali odličan rad u zemlji Svatko je rekao nešto o napretku u njihovoj zemlji. Evrops, institucije Europske unije govore o svojem radu. I sve, svi se ti dijelovi moraju složiti u nekom trenutku i potrebna je strateška koordinacija kako bismo imali učinkovite načine rješavanja problema. Nisam nikad čula ovakvu jednoglasnost i konsenzus u, skupini, u jednoj grupi političara. To je odlično. Da, hvala. Ja sam samo htjela dodati da, da, žene nisu samo žrtve. One su nevjerojatna energija i snaga. I moramo to imati na umu. Na toj razini također radimo. Nasilje ne može biti samo problem žena. To mora postati problem društva. I zato apeliramo na o, usvajanje alata koji će se onda provoditi u praksi. Zato i ženama treba pružiti sredstva i osnažiti ih tamo gdje imaju poteškoće, no ne smijemo nikada zaboraviti energiju koja je koju imaju žene, koje imaju te ženske mreže i način na koji one rade zajedno. Ono što želim reći i s time se svi slažemo je da nam je potrebno više obrazovanja, više zakona, više poštovanja, više podataka. Naravno, već imamo na raspolaganju brojne instrumente i jako smo zahvalni na tome i mislim da sve to može dovesti do promjene koju želimo. Hvala vam. Hvala. Želim zahvaliti našim panelistima. Hvala vam što ste pristali doći na ovaj sastanak. Sada ćemo se malo zamijeniti. Nažalost, morat ćete sići, ali sada bih pozvao gospođu Kolija i gospođu Parvanovu da, nam se pridruže i nastavit ćemo za par minuta. Okay, uh, U redu, onda ćemo nastaviti. Imamo još dvije intervencije prije nego što ćemo zaključiti ovu konferenciju i objaviti kraj. Nakon konferencije, posljedit ću vas, imamo i uh, koktel prihvat ispred ovo sobe za sastanke. Kao prvo ćemo poslušati intervencije gospođe Vaso Kolija. Ona je glavni tajnik za ravnopravnost spolova iz Ministarstva unutarnjih poslova uh, u ime grčkog predsjedništva. Predajem vam sada riječ. Imate također 10 minuta. Izvolite. Pokušat ću. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Dame i gospodo, već ste to čuli danas i prethodni govornici su to također rekli. Da, danas pod grčkim predsjedništvom su objavljeni rezultati studije Agencije za temeljna prava. To je jedna od najvažnijih studija diljem svijeta koji su proizvedeni što se tiče nasilja ženama. S ovim sada imamo e, jedan uvid u to kako izgleda taj fenomen i po prvi put ovdje doista imamo e, jasan prikaz onoga što se događa između muškaraca i žena. Ovi podaci su dosta iznenađujući, dakle, prvo su nas šokirali. Doista vidimo veliki opseg e, i razmjer nasilja na ženama i to doma, na radnom mjestu, pa i u javnosti te na internetu. To je nasilje koje ne poznaje nikakve kulturne, geografske e, granice. To je nasilje koje ne prestaje samo u privatnoj sferi, već e, žrtve su djelomično izloženi e, čak i tim nasilnim dijelima, čime prisustvuju tisuće ljudi, primjer, putem interneta. Postoje različite oblici nasilja, nasilje između bračnih partnera, unutar braka, neću se ponavljati, trgovine ljudima, moderni oblici e, bijelog roblja, prisilni brakovi, genitalno sakačanje žena takozvani zločini iz časti, ali su tako i novi oblici nasilja poput nasilja putem interneta ili napast, kibernetičko napastovanje ili eh, elektroničko napastovanje te uhođenje napastovanje eh, općenito. Možda ste to već čuli, ponovit ću, svaka treća žena u Europi je bila žrtva fizičkog ili seksualnog eh, to fizičkog ili psihičkog nasilja nakon dobi od 15 godina. Radi se o 62 milijune žena koje su bili žrtve takvih naselja. Istodobno u toj studiji također ustvrđujemo da europska žena dosta čini se okljeva prijaviti e, takvo zlodjelo policiji, često čak želi zaštititi počinitelja. Time se jasno pokazuje da ona ima vrlo malo povjerenja prema e, strukturama za provođenje zakona. Kad kad je to kulturni pritisak, kad kad nešto drugo što ju u tome. Ja se pitam koliko bi zapravo bio visok taj postotak kada bi žene otvoreno mogle govoriti o onome čime su izložene. Zamislite si samo to. Ono što se pokazuje u studiji, to je fenomen koji je mnogo složeniji nego što smo mi to prije mislili. I nažalost je to nešto što imamo prilike vidjeti u cijeloj Europi. Jedan od rezultata koje je također zabrinjavajući u ovoj e, studiji agencije FRA za temeljna prava je to što ljudi zapravo ne znaju koliko je široko rasprostranjeno taj fenomen u vlastitoj državi. Dakle, postoji jedna velika e, razlika između načina na koje mi vidimo te fenomene i stvarnosti. Možda se radi o tome da europski građanin, europljanin jednostavno zatvara oči pred stvarnošću, možda i zato što je ta tema tabu tema ili možda zato što jednostavno ne zna što znači rodno uvjetovano naselje. Ja sam sigurna da su neki oblici ovako rodno uvjetovnog naselja doista ukorijenjeni u svakodnevnom životu naših građana i da ih se gotovo smatra normalnim fenomenima. Pomoć ove studije nam se nameću velika pitanja oko kojih moramo vrlo pažljivo razmisliti. Na primjer, zašto je situacija takva da je to je toliko rasprostranjeno u Europi, Europa koja se smatra vrlo civiliziranom zajednicom. Mi ne uspijevamo sa razine institucija spustiti se na razinu djelovanja gdje doista možemo učiniti razliku. Mnogo smo toga čuli o tom problemu, a moramo isto tako i vidjeti jesu li e, postojeće političke mjere dovoljne. Moramo tu promisliti o sljedećem. Prava žena su zakonski ukorjenjena, no naša društva se de facto protive tome da priznaju tu ravnopravnost spoleva. To se jasno pokazuje prije svega kada gledamo ovu pojavu nasilja nad ženama i djevojkama. Ne smijemo se više sakrivati od tih tema. Većina spolno uvjetovanih e, nasilja su nešto što jasno pokazuje na hjerarhiju između spolova. Imamo također i socijalne poteškoće, imamo nehumanu konkurentnost, imamo e, socijalne ravnoteže i sve to dovodi do toga da je spolno uvjetovano nasilje još i jače. Naravno da je situacija takva da je borba protiv nasilja nad ženama jedna od prioriteta grčkog predsjedništva i mi smo to, tu temu htjeli obraditi isto tako iz perspektive gospodarske krize. Ne zato što mislimo da je gospodarska kriza izravno dovela do većeg nasilja nad ženama, već zato što smo uvjereni da više žena bi mogle izaći, napustiti loš, loš odnos kada bi bili gospodarske neovisne. Kao i u mnogim drugim državama članicama je pitanje nasilja ženama i kod mene u Grčkoj e, donedavno bilo slabo poznato. Naše dušo sada pokušava uhvatiti se u koštac sa tim fenomenom i u Grčkoj smo već poduzeli neke korake u tom smislu. Svaki oblik nasila, psihološko ili fizičko nasilje nad ženama je, kao što je već to naglasila e, kolegica iz Grčkog parlamenta, se prije nekoliko godina službeno zabranilo sa e, zakonom 3500. Taj zakon iz 2006. godine regulira odnose između pojedinih članova obitelji, te isto tako regulira odnose između e, brakova i izvanbračnih udruga. Imamo sada jače sankcije za dijela koje se počine unutar obitelji. Kod e, nasilja u obitelji polazimo od toga da već zbog tog čina se može uložiti zahtjev za razvodom, dakle to je već jedan od dolnih razloga, a isto tako sada spominjemo prvi put i seksualno napostvovanje i napostvovanje žena u okviru obitelji i to se sada smatra također kaznenim e, djelom. dijelom. Imam deset minuta, još samo da nešto što dodatno kažem o tom zakonu. U njemu također stoji da postoji postupak kojem se pruža podrška žrtvama ovakvih vrsta naselja i tu se jasno pokazuje volja e, vlasti da se zaštite žrtve, dakle prije svega žene i djecu, kako bi se taj postupak mogao primijeniti u praksi, jer to je ipak nešto dosta novo. Jedan od važnijih e, preduvjeta da Grčka policija bude upoznata sa odgovarajućim informacijama. Njima također treba reći kakvu podršku trebaju žrtve nasilja. Stoga smo prošlog kolovoza započeli sa time da smo uspostavili državno tajništvo za ravnopravnost i da smo zajedno sa policijom izdali, e, e, izdali smjernice za službenike koji se bave nasiljem nad ženama i e, isto tako smo odaslali te informacije svim e, policijskim stanicama u Grčkoj. To je to što se tiče tog zakona i želim reći samo sljedeće. U Grčkoj želimo odabrati sveobuhvatni pristup što se tiče ovog složenog problema, a već smo 1980. godine započeli sa uvođenjem određenih mjera. Tada smo imali prvi savjetodavni centar za žene, žrtva nasilja i taj centar je tada osnovao. Zatim 1993. u suradnji sa gradom Atenom smo izgradili prvo, prvo sklonište za žene. Danas je situacija takva da provodimo sveobuhvatni program pri našem e, državnom e, tajništvu što se tiče borbe i prevencije nasilja nad ženama i to se financira iz nacionalnih i iz europskih sredstava. Tu prije svega predviđamo razvoj struktura, a većina struktura je već dovršena, dakle radi se o 14 savjetodavnih e, sedišta koje su e, ustanovene u raznim regijama naše zemlje. Imamo e, psihosocijalnu i pravnu pomoć koja se tu nudi ženama, zatim imamo 25 savjetodavnih sedišta na općinskoj razini, te isto tako mislimo da ćemo na posljedku pri kraja ovog programa imati sve skupa 21 skloništa za žena, 13 skloništa su već završena. Mislimo da ćemo u idućih nekoliko mjeseci moći dovršiti i sljedećih e, dakle, 8. A već smo prije imali neka skloništa. Sve skupa dakle želimo imati 21 sklonište, sklonište koje su raspodijeljene diljem Grčke. Usluge koje ta središta nude su naravno besplatna i one su podloža naravno isto tako klauzuli povjerljivosti. Oni koji e, rade u savjetovanim središtima i u skloništima su naravno posebno obučeni u te svrhe. Također imamo protokol suradnje sa komunalnim e, središtima i službama. Zatim, neću sada reći koje žene se mogu obratiti tim e, središtima, vjerujem da svi to možete i sami zamisliti, nego ću samo reći još nešto komplementarno. Dakle, u prve dvije godine u kojima smo polako započeli s radom e, što se tiče ovih savjetovanih središta, dakle, to se dogodilo postepeno, i e, savjetovanje je iskoristilo 256 žena. To je dosta mala brojka, ipak imamo 51 milijun stanovnika u Grčkoj. To su one žene koje su imali hrabrosti ukazati na nasilje e, kojima su bile izložene, su imali tu hrabrost javiti se i stoga bismo ono o čemu bismo trebali razmisliti u vezi ovih ciljeve, to su crni brojevi, dakle žene koje uopće nisu imale hrabrosti javiti se odgovarajućim službama, a zatim isto tako smo zamislili umrežavanje s različitim službama, na primjer državno odvjetništvo, bolnice, policija i tako dalje. A to se sve nadovezuje još i na jednu e, telefonsku liniju za pomoć koja e, pruža e, hitnu psihosocijalnu i pravnu pomoć. Već mi se ukazuje na to da sam prekoračila vrijeme za govor. Smatram da su inicijative na razini država članica nešto što treba eh, doživjeti još veći napredak, ali europski okvir bi nam bio potreban. Naravno da je dobro ako svaka država članica ima svoje inicijative, no mislim da bismo i pri ovoj temi eh, trebali udužiti naše snage i da bismo trebali djelovati na europskoj razini, jer doista je šteta da taj problem još uvijek nije riješen sada kada smo u 21. stoljeću. Sada doista prelazim na kraj svog govora. Pod gručkim predsjedništvom ćemo eh, ja smatram dovršiti i ostvariti ovaj cilj da se ta tema isto tako obrađuje na sastanku vijeća ministara za pravna i unutarnja pitanja kako bismo na tom važnoj instanciji o tome porazgovarali, a isto tako ćemo naravno iskoristiti ove vrlo vrijedne podatke koje nam je pružila Agencija za temeljna prava FRA. I sada bih htjela još nešto reći što se dosta često spominje, uvijek iznova kada govorim o ovoj temi, pa sam i prije kad dakle, spominjala socijalna razilaženja koje imamo. Mislim da je po ovom pitanju vrlo važno da se udružimo. Jedna vrsta udruženja sa muškarcem. Mislim da ovdje žene ne mogu kročiti same tim putem. Neće biti nejednakosti spolova bez muškaraca. Ako želimo jednakost, potrebna su nam oba spola, muškarci i žene. I mislim da samo na taj način možemo rame uz rame s muškarcima kročiti naprijed. Hvala. Hvala vam na vašoj intervenciji. Vrlo nam je drago što ste odvojili vaše vrijeme, vrlo nam je važno imati grčko stajalište, jer vi kao predsjedništvo možete doista imati utjecaja na donošenje politika, na vijeće i stoga je vrlo važno vidjeti vaše, vaše mišljenje. Sada prelazim na zadnjeg govornika. To je gospođa Parvanova mi jako surađujemo s njom u okviru odbora za ženska pitanja. Ona je koordinatorica za klub zastupnika liberala ALDE. Mi mnogo razgovaramo, mnogo surađujemo. Ona je doista snažan pobornik e, za ženska prava. Ona je također izvjestiteljica ovog izvješća koje je usvojilo, usvojeno prije tjedan dana. Velo nam je drago što je izvješće usvojeno zato što sada imamo također i jači alat e, za našu borbu, jer doista želimo imati zakonodavni prijedlog e, od strane komisije, ali izvolite, mislim da vi možete bolje objasniti o čemu se radi, izvolite, predajem vam riječ. Hvala, cijeli dan smo govorili o nasilju nad ženama i mnogi od nas su govorili godinama o tome i mi smo jako predani tome da riješimo taj problem ili barem da učinimo korak naprijed. I ne radi se samo o ovom izvješću. Ne radi se samo o jakom angažmanu Europskog parlamenta i odbora za pitanja što se tiče pitanja nasilja nad ženama. Započeli smo sa mnogim drugim koracima, sa mnogim rezolucijama, sve u tome da smo udužili parlamentarne zastupnice i predstavnike nacionalnih parlamenta, sve one koji su pokušali uvesti e, promjene u svojim državama članicama. Već dugo radimo sa međunarodnim ženskim lobijom i sa svim aktivistima i mislim da bi ovaj korak morao imati velik utjecaj. Samo moramo biti malo jači u našem angažmanu, u našoj predanosti. Jer kad smo započeli, ja sam samo bila promatračica u ženskom parlamentu kada sam predložila da se ustanove koordinator za e, borbu protiv trgovine ljudima. Nitko nije vjerovao u to. Moji kolege se čak nisu ni usudili to pomisliti, a e, bio je to e, predsjednik kluba zastupnika liberala koji mi je rekao možeš to napraviti, razgovaraj sa drugim e, parlamentarnim zastupnicama i predloži im da podnesu amandmane. Zatim, e, u nekih šest mjeseci sam bila zastupnica Europskog parlamenta između e, siječnja i lipnja 2007. godine kada su u Bugarskoj održani izbori i predložila sam da se ustanovi mjesto koordinatora e, za borbu protiv trgovanja ljudima jer je bilo iznimno važno da imamo nešto poput e, tijela, poput politike e, i s tim vezano i sredstava, koji će pružati državama članicama da na organiziran i dosadan način se bore protiv toga, da izmjenje praksi i da prikupljaju podatke o toj temi. Nije to došlo iz veda neba. To je bilo zato što smo surađivali sa odborom za ženska pitanja i sa udrugama civilnog društva. Sada smo učinili to isto. Naš odbor je zajedničkim snagama pogurao odbore Libe i Juri u njihovom radu. Mi smo ih pogurali u njihovom radu što se tiče direktive o pravima žrtvama i o direktivi o Europskom nalogu za zaštitu. Mi smo tražili, ja sam bila sposobna uz podršku cijelog odbora za ženska pitanja i ženskog lobija branila sam da se definira nasilje nad ženama u tom zakonom dokumentu. I to je bio prvi put da smo imali to zapisano u zakonodavstvu vezano uz kazano pravo, dakle definicija rodno uvjetovanog nasilja. Ja sam predložila da mi smo trebali imati rodno uvjetovano nasilje, seksualno nasilje, isto tako nasilje koje je dakle usko povezano sa tim zakonodavnim dokumentom jer imamo ti različite vrste nasilja, te različite kombinacije nasilja koje se vrše nad ženama, e, ali u različitim uvjetima. Zbog mene je taj prijedlog odbora za ženska pitanja, mi smo bili ti koji smo izistirali na tome uz podršku svih vas bio taj da imamo i individualnu procjenu potrebe žrtava, tako da možemo razlikovati i prije svega ukazati posebnu pažnju ženskim žrtvama zločina. Jednako je isto tako i za Europski nalog za zaštitu. I ja ne prihvaćam da Europska komisija cijeli dan govori da ne postoji pravni temelj za to da ne možemo ostvariti sve ono što mi tražimo u ovom izvješću na vlastnu inicijativu. Mi tražimo osam različitih stvari. Kao prvo, na temelju članka 84 tražimo informaciju i obuku službenika koji su uključeni u to te na izmenu najboljih praksa. To je ostvarivo, postoji pravni temelj, molim vas nemojte više špekulirati oko toga, to je apel upućen komisiji, nemojte špekulirati, postoji pravni temelj za obuku i izmenu e, najboljih praksi. Također na temelju članka 81 ugovora želimo da se rodno uvjetovano nasilje uvrsti u takozvane eurozločine sa prekograničnom dimenzijom postoje podaci koji to podržavaju. Zajedno sa organiziranim kriminalom, terorističkim kriminalom, kibernetičkim kriminalom i tako dalje, to je ozbiljan problem u Europi i opet nemojte špekulirati s tim zato što subsidijalnost ne znači neovisnost svake države članice da se obnaša prema nekom problemu kako želi. Subsidijalnost znači da ako se problem ne riješi na regionalnoj razini, da se onda prenose na nacionalnu razinu. Ako se ne riješi na nacionalnoj razini, zatim se prenose na europsku razinu. A rodno uvjetovano nasilje je definitivno problem koji se nije uspio riješiti na nacionalnu razinu, inače nikad ne bismo imali izvješće Ferrari sa vrlo šoka, izvješće agencije za temeljna prava sa vrlo šokantnim podacima. Također pozivamo komisiju da iznese prijedlog zakona dokumenta gdje pokušava podržati države članice u njihovoj borbi protiv nasilja nad ženama. Moguće je imati zakonodavni dokument koji se tiče prevencije. Također želimo i statistike. Nažalost, direktiva o statistikama je blokirana u parlamentu. To ne znači da se ona ne može vratiti i da se ona ne može prepisati ili ponovno predložiti i da uključi i rodno uvjetovano nasilje. Molim vas, postoje države članice koji smatraju da bilo kakvo rodno uvjetovane informacije, podaci ne bi trebali biti prikupljene zato što je to protivno njihovom ustavu ili ne iz nekog drugog razloga. Ali ako se žene tuču, onda bi se ti podaci trebali prikupljati e, neovisno o tome što stoji u ustavu jer je to zločin i ja mislim da, da se kad se muškarci tuče tuku od stranih muškaraca da se to zove zločinom, a kada, se, kada muškarci tuču žene onda se to smatra pitanjem koje se tiče obitelji. To nije točno. Zatim, mi isto tako pozivamo na akcijski plan protiv eh, žen, eh, genitalnog sakačenja žena. Nema nikakva prepreka zato što mi Europsko društvo nazivamo modernim društvom, a podaci pokazuju da imamo više od 500 tisuća žena koje smo do sada našli koje su bile izložene genitalnom sakačenju. Kako smo mi to moderno društvo ako toleriramo genitalno sakačenje na teritoriju Europske unije i to danas? Kako možemo držati propovjedi drugim državama, trećim državama da smo mi moderni i da smo mi primjer najboljih praksa ili predvodnik ili uzor na polju ljudskih prava. Kako možemo svake godine izrađivati izveće ljudskim pravima ako dopuštamo da se na teritoriju Europske unije i dalje prakticira genitalno sakačenje žena? To je nevjerojatno osobe nam nikad neće vjerovati niti imati povjerenja. Imamo Saharovu nagradu. Kako možemo svake godine imati Saharovu nagradu ako se ne možemo obračunati sa tako ozbiljnim kriminalnim praksama na teritoriju Europske unije. Također pozivamo da se ratificira konvencija iz Istambula, a Europska unija i komisija moraju dati jasnu izjavu može li konvencija iz Istanbula biti legalni instrument ili ne, hoćemo li ju podržati ili ne. Nije dovoljno otići u jedine narode, svaka država članica za sebe, ili komisija ili svi mi. Mi moramo reći da smo jako zabrinuti zbog nasilja, a istodobno ne ratificiramo konvenciju iz Istanbula. To nije pravedno. Moramo pružiti dobar primjer Moramo isto tako pokazati Turskoj naše najbolje prakse. Moramo njima pokazati kako da postaju više europeizirani, kako da postaju, eh, kako da preuzmu svoju funkciju pristupne zemlje. Dakle, mi nismo ratificirali konvenciju iz Istanbula, a Turska jest. Također tražimo eh, da se uspostavi jedna kontrolna točka na europskoj razini. Vrlo je bitno. Imamo koordinator za trgovinu ljudima i sada bismo trebali imati isto tako i kontrolnu točku što se tiče nasilja nad ženama. I zatim trebali bismo imati europsku godinu posvećenu posebno nasilju nad ženama. To su inicijative međunarodnog ženskog lobija. To nije problem. To je samo moralni čin da kažemo da je to godina posvećena ovako bitnom i šokantnom problemu na europskoj razini. Odbor za ženska pitanja je bio onaj koji je apelirao na Europski e, parlament da se uspostavi godišnja nagrada koja bi bila posvećena onim parlamentarnim zastupnicima koji su najviše predani ženskim pravima. I to smo prošle godine učinili, mi smo to predložili, a oni su to učinili. I vrlo sam ponosna što je odbor za ženska pitanja inzistirao na tom pitanju i što je ta nagrada dana jednoj kolegici, koordinatorici iz Europskih pučana. I to od odbora za ženska pitanja. Tako bismo to mogli, napraviti korak po korak, dosljedno i na taj način možemo imati značajan utjecaj ne samo što se tiče zakonodavstva, već i što se tiče razvoja naših društava. Ne bismo se trebali brinuti samo o gospodarskim pitanjima i ako govorimo o gospodarstvu, koliko god je to cinična tema, nasilje nad ženama prouzročuje štetu od 288 milijardi eura godišnje e, europskom gospodarstvu. Sada imamo i gospodarsku pozadinu, ako već moramo biti cinični, no mislim da ljudska prava vrijede više nego koliko god milijardi eura gospodarske štete koje možemo izbrojati. Hvala vam lijepa. Mi isto tako ovisimo o vašim naporima na nacionalnoj razini unutar vaših parlamenta i želim sreću svima. Thank you. Thank you so much for, uh, for Najviše hvala što ste došli. Kao što rekoh, e, vi ste napravili čitav niz e, odličnih izvješća koje u potpunosti podržavam. Želim prije e, kraja naših rasprava reći da svi ovdje priznaju da nasilje protiv žena ugrožava temeljna prava i Agencija za temeljna prava i njihov rad nam daje na raspolaganje jako dobar alat i konkretne argumente kako, bismo, kako trebamo nešto napraviti. Evo sad raspolažemo brojčano izraženim podacima što je jako važno. Obećajem da će odbor za eh, odbor FAM E, raditi dalje kao što je radio zadnjih pet godina, možemo ići zakonodavnim putem, dakle tražiti od komisije da napravi svoj posao ili e, ćemo ići putem e, Istanbulske konvencije, ali isto vremen, isto tako možemo ići slijediti oba ta smjera. U svakom slučaju obećavam vam da ćemo se zalagati za rodnu ravnopravnost. Kakva god situacija bila nakon ovih izbora, mi ćemo se nastaviti boriti za ovo pitanje, ali ćemo se isto tako boriti općenito za rodnu jednakost i zadnja riječ, čak i ako je od krajnjeg značaja borit se protiv nasilja nad ženama, moramo se podsjetiti da razlog zbog kojeg postoje nasilje nad ženama jeste zbog društva koje počiva na rodnoj nejednakosti. Dakle, to je zasnovano na rodnoj e, neravnopravnosti gdje su muškarci privilegirani spram žena, žene su e, diskriminirane nasilje nad ženama u takvom kontekstu je naravno e, najgori učinak te rodne nejednakosti društva zasnovanog na rodnoj nejednakosti. Moramo se boriti protiv toga, ali postoje još i druge stvari koje se odnose na rodnu nejednakost koje, za koje se moramo zalagati. Budite uvjereni da će odbor, za, e, odbor FAM e, se jako boriti protiv toga svega. Dakle, hvala vam svima što ste sudjelovali u današnjem radu, hvala svim govornicima na svim informacijama koje su nam pružili i želim vam zahvaliti, želim zahvaliti panelistima koji su danas sudjelovali u raspravi, gospođi Kolji, također želim zahvaliti konferencijskim prevoditeljima na sjajno obavljenom poslu. Vi ste kao i uvijek e, odlično radili, nastojali omogućiti naše međusobno sporazumijevanje. Ja vam se doista divim na vašem radu i želim zahvaliti tajništvu i osoblju koji su radili na organizaciji ovog e, događaja i kao što možete zamisliti veliki posao bio i za e, kako bi se ovo sve organiziralo. Najljepša hvala dakle, na ome i za kraj, kao što sam rekao na početku, izvan ove prostorije e, imamo mali koktel, domjenak, dakle molim vas ostanite još malo s nama kako bismo porazgovarali. Najljepša Hvala još jednom.